Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. And let's get started. I'm announcing right away. Before... Dobar dan svima. Evo, prije nego što počnemo, ja ću najaviti da je to jedan od onih dana koji su izuzetno naporni u smislu broja sastanaka. Imamo eh, a i naš dnevni red danas je nevjerojatno napunjen i moramo proći kroz njega. Evo najavljujem pa čuli ste me toliko puta, sam molio <laughs> da budete ljubazni, da surađujete što se tiče tajminga, ali današnji dan ćemo doista morati inzistirati na tajmingu, morat ćemo biti posebno striktni, strogi eh, kad dodjeljujemo vrijeme E, koliko ko smije govoriti oni koji će mm, imati vodeću ulogu imaju dvije minute, a pitanja ne više od minute. Ja vam doista ne mogu dati više jer to je doista jedan od onih dana gdje nemamo vremena zagubiti. E, započet ćemo sa osvajanjem dnevnim reda, nema dnevnog reda, nema prigovora. E, dobro, onda im što se tiče jezika, sve jezike osim finskog, latvijskog, litavskog i irskog. Zatim e, izvjestitelji, imenovanje izvjestitelja Chris Peters e, za izvješće LIBE o digitalnim uslugama zakonu o digitalnim uslugama i temeljnim pravima. E, Javier Moreno, o, izvjestitelj o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu visoko kvalificiranog zapošljavanja. Plava kartica Elena Jončeva, izvjestiteljica za EASO. Mirjam Dali, će biti izvjestiteljica za, e, e, za pitanja zakonitog radnog, radnih migracija. Liz Kunke, izvjestiteljica za izvješće o horizontalnom jednakom e, postupanju. Onda imamo određeni broj mišljenja. E, Laurent Vins, izvjestitelj za pregovore s Ujedinjenim kraljevina, Paul Tang za poboljšanje funkcioniranja zajedničkog tržišta, zakon o digitalnim uslugama, Sita Kanko e, za, e, vezano uz aspekte, etičke aspekte umjetne inteligencije, Patrick Jaki o Um, korištenju vojne sile u okviru kaznog, uh, izvan uh, okvira kaznog pravosuđa. Uglavnom trebamo podržati ova imenovanja, slažete li se u redu. Onda najavljujem da imamo uh, kratko elektroničko glasovanje sutra u 12.15. Imajte to na umu i ponesite svoje elektroničke kartice. Zatim idemo na prvu točku današnjeg dnevna, dnevnog reda koja će nas cijelo jutro ćemo se baviti time, a to je posebno saslušanje o provedbi uredbe Dublin 3, tak, znači u očekivanju da, očekivali ste možda Dublin 4, ali ne, Dublin 3 je u pitanju, e, znači provodimo uredbu Dublin 3. E, uglavnom razgovarat ćemo o nalazima e, ured e, o provedbe, nalazima izvješća o provedbi uredbe Dublin 3. E, to su pitanja koja su nam izuzetno bitna, cijeli taj paket azila. Nova verzija paketa o azilu je vrlo značajno zakonodavstvo i zbog činjenice da komisija nije izdala izvješća o provedbi te uredbe još od 2016. Izvjestitelj i izvjestitelj u Sjeni su evo sada predstavili to pitanje i tu smo kako bismo osigurali pozadinske informacije o izradi i odlučivanju vezano uz Dublinsku uredbu kako bismo se pripremili za konačni rezultat e, tog zakonodavstva i kako ne bi bio predugo blokiran. Mi smo ovdje Mm, imamo nekoliko panela. Prvi panel e, predstavlja e, nacionalna tijela Grčke, Njemačke, Švedske, Španjolske i Italije. Drugi panel su dionici i sudionici s europske razine. Nakon toga ćemo saslušati našeg izvjestitelja za ovaj dosje, a to je naša kolegica gospođa Keller i e, čućemo izvjestitelja u sjeni. A nakon toga će e, biti e, prostor za raspravu, no već sada najavljujem e, samo po jedna minuta za pitanja, a izvjestitelj u sjeni ne više od dvije minute. Evo, prvo ćemo onda poslušati gospođu Šasu Arlihavi, ako sam dobro izgovorio, Alrihavi, dakle, gospođa Alrihavi Ispričavam se. Dosta je e, e, komplicirano za izgovoriti. Iz e, znači, mreže, globalne mreže predvođene izbjeglicama. Imat ćete 10 minuta možete li u 7 do 10 minuta, 7-8 minuta, molim vas, evo, izvolite. Dobro jutro svima. Kao prvo, ja bih željela zahvaliti na ovoj prilici i doista mi je e, zadovoljstvo što mogu biti ovdje i e, s vama s vama podijeliti svoje iskustva. Mogu se, e, mogu reći da sam ja netko ko je preživio dublinski predmet, postupak. E, ja bih htjela da svi razmislite o sljedećim pitanjima. Postoji li netko u ovoj prostoriji koji ima bilo kakvo iskustvo da je bio prisiljen napustiti svoj dom, obitelj, e, radno mjesto ili prijatelje? Da li netko od vas ovdje može reći e, da ili može biti siguran da neće postati raseljena osoba ili prisilni migrant iz bilo kojeg razloga? Ima li, i moje zadnje pitanje, možete li zamisliti sami sebe u, toj situaciji. Ja se iskreno nadam da nitko neće doći u tu situaciju, ali možete li se zamisliti u situacije da morate odlučiti otići? Možete li barem vizualizirati i zamisliti u koju zemlju e, ćete nastojati otići i tražiti azil? Evo, nakon tih pitanja, dobro jutro svima, zovem se Šaza, ja sam izbjeglica e, koja sada živi u Njemačkoj, a prije sam e, bila radila u Siriji za e, UNHCR, radila sam s izbjeglicima prije nego što sam uopće ikada pomislila da ću i sama postati izbjeglicom. Kako je započelo moje putovanje, ja sam zatražila azil u Švedskoj imala sam američku vizu. Nakon toga e, sam godinu i pol bila u Švedskoj, zapela tamo i borila sam se između Sjedinjenih država i Švedske. Ko će preuzeti moj e, slučaj, moj predmet? E, znam da Sjedinjene države nemaju davli, naravno, ali imaju neku drugu vrstu konvencije. Nakon godinu i pol je donešena odluka da me SAD neće primiti, ali i Švedska me odbila i što su rekli? Rekli su možete ostati ovdje četiri godine prije nego što ponovno pokrenete novi postupak. Tijekom tih godinu i pol nisam mogla niti raditi, niti studirati, niti obavljati bilo kakvu drugu životnu aktivnost. Prije nego što sam odlučila pobjeći od toga, jer odlučila sam da neću ponovno gubiti godinu i pol i onda se boriti sljedeće četiri godine za neku drugu odluku Švedske, rekla sam ma idem tražiti azil u drugoj zemlji. Zatim sam otišla u Njemačku. U Njemačkoj sam e, ponovno pokrenula svoj postupak. Znali su e, da sam odbijena u Švedskoj u okviru Dublinskog sustava. Znali su to, dakle, ali rekli su u redu, evo, idemo vidjeti možemo li vas primiti ili ne. E, dakle, taj taj drugi put je trajao godinu dana gdje sam čekala na završnu konačnu odluku u mom predmetu. Ništa nisam mogla raditi u međuvremenu, niti početi tečaj integracije, niti raditi, niti ništa. Život mi je doista bio na pauzi e, i e, ja sam na to putovanje krenula s namjerom da ću biti aktivna, da ću naučiti jezik, da ću obavljati mnogo toga, da ću biti dobra, dobra građanka koja će raditi možda za UNHCR kao i prije, da ću iskoristiti sva ta iskustva i da će oni biti korisni, korisna nekoj drugoj zemlji u kojoj ću ja biti. E, no, na kraju sam imala depresiju, bila sam demotivirana i, e, i različita psihološka i fizička e, stanja, negativna stanja. Prema Dublinu, ja bih mogla reći da je zapravo ovo rezultat Dublina što se izbjeglica tiče. Znači, mi moramo razgovarati o Bladinu o Dublinu iz perspektive pogođenih zajednica. Znači, ne radi se tu o, samo o ljudima koji e, tamo rade u uredima koji rade na Dublinu i razmišljaju o nama kao postupcima ili statistici ono što ću reći je da naš glas treba biti saslušan, doista saslušan. Najbolja stvar koju možemo činiti jest surađivati i saslušati što drugi imaju za reći i vidjeti gdje je Dublin možda uspješan, a gdje nije uspješan. Jer moramo razmišljati o ljudima koji su iza tih dosija, iza tih brojki. E, moramo, e, taj ljudski pristup je promijenjen i smatra se samo statistikom, predmetima i tako dalje. Ja sam radila prije za UNHCR, ja vam mogu reći imala sam na tisuće dosjea u svojoj prostoriji. Ja znam koji je to, koje je to radno opterećenje. Ja nisam razmišljala o ljudima koji stoje iza tih dosjea. E, samo sam razmišljala, ah imam dosta posla, ali u, u, mojem malom uredu bilo je možda 20 tisuća dosjea o ljudima, o ženama koje pate, koje su smještene u nekim kampovima i sad kad vidite kampove u Grčkoj i na drugim mjestima, to doista nije dobar pristup. Ako odlučujemo o životima ljudi na taj način, a bez razmišljenja, Eh, ja kad sam radila nisam, vjerujte mi, razmišljala da ću ja jedan dan, jednog dana biti jedan od tih dosjea. Ja, moja sestra, moj brat, eh, nismo mm, pomislili, nisam pomislila da će itko od nas biti jedan od tih postupaka. I dakle, iz moje perspektive, iz perspektive izbjeglice, <clears throat> možemo reći da je Dublin nije uspio u, u nekim slučajevima. Dakle, umjesto da se podijeli odgovornost e, sa e, drugim državama članicama, ta odgovornost se samo prebacuje Sada se izbjeglice nabacuju kao neka loptica iz jedne zemlje u drugu. Nitko se ne želi baviti tim slučajevima. Svi govore ne, ovo nije moja odgovornost, tvoja je odgovornost, bavi se ti s time. A za to vrijeme ti ljudi su zapeli, zapeli u svojim životima i e, dok, dok mi raspravljamo tko je odgovoran za te slučajeve, oni ne mogu niti e, učiti, niti ići u školu, niti raditi e, i, i zaista tražiti e, azil u Europi je primjer kako nam Dublin ograničava kretanje umjesto nastojanja osigura, da se osigura sigurnost. Osim toga, da pitanje poštene podjele Italija je primila skoro trećinu tražitelja azila transferiranih iz drugih država članica. Možemo pogledati i slučaj Grčke. Mađarska je nekako prestala primati bilo kakve predmete. E, ja doista ne mislim e, da to sve govori o funkcioniranju dublinskog sustava. On ne funkcionira. E, neka, nekako u tom pristupu krše se ljudska prava, ljudi, prema ljudima se ne postupa jednako. E, njihova ljudska prava nisu u različitim državama jednako tretirana e, ako pogledate primjerice ljude u Grčkoj, ako ste vidjeli kampove, jeste li, jeste li to vidjeli, jeste li vidjeli kako žive ti ljudi? Ako mi svi kao države trebamo osigurati iste usluge. E, naravno da neće ljudi e, insistirati na, e, na Njemačkoj ako će iste usluge dobiti u Grčkoj. U svakom slučaju podnošenje zahtjeva za azilom nije zajamčeno u svim državama članicama. Isto tako nazočnost članova obitelji i što se tiče e, obećanja, odnosno preuzete obveze sudjelovanja, e, mi pozivamo države članice da porazgovaraju izravno sa ljudima, sa pogođenim zajednicama i da vide ima li tu nekih rješenja. Moja preporuka bi bila moje iskustvo me dovelo do toga da vjerujem da e, rješavanje pitanja izbjeglica mora početi sa uključivanjem tih istih izbjeglica i njihovih iskustava. Iako su individualne priče različite, izazovi s kojima smo suočeni i, i rješenja su e, iznenađujuće slična. Ja bih voljela, ispričavam se, voljela bih ponovno naglasiti činjenicu da ograničenje kretanja koje je rezultat dublinskog sustava je još jedan od ključnih izazova za izbjeglice u Europi i za one od nas koji se smatramo sretnima ili privilegiranima nećemo biti e, privilegirani e, jer e, naša prava nisu privilegija ne smijemo zaboraviti i razmišljati da iza tih e, predmeta postupaka je e, ljudsko lice i e, pozivam da stvorimo sustav koji će prema ljudima postupati sa dostojanstvom i poštovanjem. Hvala. Hvala iskreno i strastveno ste s nama podijelili svoje svjedočanstvo. Hvala vam na tome, a sada započinjemo sa raspravom. Imamo paneliste koje će prikazati različite situacije u zemljama i različite institucije. No, molim vas da se držite zadanog vremena. Mi smo zamislili 10 minuta za svakoga, a ako to možete skratiti na 9, bit ćemo vam zahvalni jer e, nastojimo se držati vremena koje nam je na raspolaganju. Evo, nećemo dalje odlagati. Grčka, Njemačka, Švedska, Španjolska i Italija. Grčka uzima prva riječ, ako sam dobro shvatio. Jeste li spremni? Izvolite. Imate devet minuta. Ja sam Markus Karavijes i predstavljam e, Ured za azil u Grčkoj i obraćam vam se iz Grčke uz gospođu e, Papailu koja predstavlja našu službu za Dublin. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na ovome pozivu i na tome što su nas pozvali da se obratimo putem videolinka. Mi smatramo da je ovo prikladan trenutak za reviziju Dublina 3 i mjere do koje je uredba uspjela ostvariti svoje zacrtane ciljeve, odnosno očuvanje prava djece, ujedinjenje obitelji i brzog određivanja nadležne zemlje sa namjerom da se osigura brzi pristup međunarodnoj zaštiti. No prije nego što si postavimo to pitanje, mogli bismo promisliti o kontekstu u kojem je izrađena uredba Dublin 3 i u kojem je usvojena. Naime, uredbom se željelo riješiti problem izbjeglica oko Europe i to se nije smatralo niti e, alatom za upravljanje migracijama, niti u kontekstu masovnih migracija. I sada se želi revidirati tumačenje uredbe Dubline 3 u kontekstu koji su oblikovali događaji koji su prethodili i e, nastavili se nakon 2015. godine. Sada smo u razdoblju nakon krize i osim toga zahtjevi za azilom diljem Europe su pali od 2014. godine i e, raspodjela takvih zahtjeva diljem Europe je nejednaka. Dakle, Grčka se e, suočila sa nerazmjernim pritiskom na Ured za azil zbog priljeva migranata putem Egejskog mora i kopnenih granica u protekle dvije godine. I e, priljev je zabilježio rekordnu visinu u posljednjem kvartalu 2018. godine. Dakle, 2019. godine Ured za azil je registrirao 77.287 zahtjeva azil. Samo na Lesbosu 22.252 zahtjeva je postavljeno u 2019. godini. Da je Lesbos država, bio bi na desetom mjestu među zemljama članicama. Pozabavimo se sada provedbom Dublin, e, ureda iz Dublina i želimo sada dati viđenje Grčke prema kriterijima u uredbi ujedinjenje obitelji, a naročito ujedinjenje maloljetnika sa njihovim članovima obitelji je od prioritetnog značaja. Od 10.560 zahtjeva koje je postavio naš naša služba za provedbu uredbe Dublinu u protekle dvije godine velika većina e, takvih zahtjeva ticala se upravo ujedinjenja obitelji. U praksi su se postavila brojna pitanja u vezi sa provedbom članaka 8. do 11. odnosno članaka o ujedinjenoj obitelji i mogli bismo čak reći da postoji i odstupanje u priručniku i načinu u kojem se Dublin provodi od strane različitih službi za Dublin u zemljama članicama. Jedno od takvih pitanja je dokazi, odnosno standard dokazivanja kada je riječ o obiteljskim vezama. Neke zemlje primateljice u Europskoj uniji zahtijevaju čvrste dokaze, imaju visoke zahtjeve u tom pogledu. Dakle, e, indicije su nedovoljne, zahtijevaju se e, ispitivanja DNK u slučajevima ujedinjenja obitelji. S druge strane, postoje zemlje članice koje razmatraju indicije ili djelomično dostupne dokaze i na temelju toga onda procjenjuju svaki slučaj. Kada je riječ o potrebnim dokazima kako bi se donijela odluka o zahtjevu za ujedinjenjem, e, to bi moglo dovesti do e, produljivanja vremena o kojem se donosi ta odluka o zahtjevu. Zatim, kada je riječ o maloljetnicima, mogli bismo izvojiti niz područja u kojima dolazi do različitih tumačenja uredbe. Neke zemlje članice opetovano tvrde da neki pravni statusi određenih e, pripadnika obitelji, dakle imaju li oni e, prebivalište u dotičnoj zemlji ili su građani te zemlje, dakle da takve obiteljske veze ne potpadaju pod Dublin 3 u smislu zadovoljavanja kriterija prisutnog e, člana obitelji sukladno članku 8. Istovremeno, Neke zemlje članice odbijaju primijeniti članak 8. ako član obitelji ima privremeno boravište ili e, je zabranjena deportacija. U nekim slučajevima ujedinjenje je odbijeno ako je maloljetnik u, vremen, e, u međuvremenu postao punoljetnim. Dakle, u skladu sa e, stavkom 7. iste uredbe. Dakle, Istovremeno ne možemo izgubiti iz vida i e, našu ključnu obvezu osiguranja prava djeteta kada primjenjujemo odredbe uredbe Dublin 3 jer je ta obveza navedena u članku 24. povelje o temeljnim pravima i u nizu drugih međunarodnih pravnih instrumenata. Kada je riječ o maloljetnicima, trebamo reći da je naša služba za Dublin u suradnji sa UNHCR-om, EASO-om i drugim relevantnim institucijama razradila e, alat za procjenu najboljih interesa i popis za provjeru kako bismo odabrali najbolji postupak u okviru Dublina 3 i kako bismo olakšali ujedinjenje obitelji sa djecom bez pratnje koja traže međunarodnu zaštitu u Grčkoj sa e, članovima obitelji ili s rodicima koji e, imaju boravište u nekoj zemlji članici. Dakle, imamo suradnju između službi za zaštitu djece i naših e, službi za Dublin kako bismo ubrzali postupak u okviru Dublina i na taj način se prikupljaju informacije koje su potrebne za ispunjavanje kriterija koji se navode u uredbi Dublin 3. Evo, da dam kratak primjer, dakle obavljaju se razgovori sa e, svim subjektima, uključujući i djecu i na taj način se te prikupljene informacije potkrepljuju i relevantnim dokumentima. Želimo dakle pružiti pouzdane informacije u kontekstu jednog postavljenog e, zahtjeva kada je riječ o ovom alatu za procjenu najboljih interesa i mislimo da je to olakšalo suradnju između različitih službi za Dublin. I to je u konačnici također olakšalo i e, ujedinjenje maloljetnika bez pratnje sa obiteljima. Kada je riječ o e, zahtjevima koji pristižu našoj službi, e, nelegalni ulazak i postavljanje zahtjeva za azil su um, preduvjeti kao što uh, je utvrđeno Eurodakom i tu nema baš prostora za različita tumačenja. Osim toga, kriteriji prve zemlje ulaska uh, također otežava teret dokazivanja u zemljama na uh, vanjskim granicama i također stavlja pritisak na naše sustave prihvata. Također treba reći da je naša služba prihvatila 710 zahtjeva 2019. godine za razliku od 229 zahtjeva 2018. godine, dakle unatoč većem pritisku. Imamo e, veći broj slučajeva koji su odobreni. Evo, da zaključim i e, s obzirom na ograničeno vrijeme. eventualne manjkavosti uredbe Dublin 3. One se mogu povezati sa njenom strukturom i sa provedbom u praksi te iste uredbe. Dakle, birokratska složenost i razlike u tumačenjima mogle bi ugroziti udovoljenje ciljevima uredbe. Zemlje prvog ulaska preuzemaju na sebe teret novog priljeva i također trpe pritisak e, koji proizlazi iz uredbe da preuzmu odgovornost za e, tražitelje azila koji zahtijevaju azil u više zemalja članica. Postupci ujedinjenja obitelji se ne primjenjuju dosljedno u svim slučajevima, a e, proaktivno korištenje diskrecijske klauzule bi se trebalo primijeniti kako bi se ujedinilo i šire obitelji. E, dakle, stoga treba reformirati i revidirati Dublinsku uredbu i treba uspostaviti sustav koji će funkcionirati i biti otporan na krize. To ne smije nesrazmjerno opteretiti neke zemlje članice kao što se sada događa, a ovako sadašnje stanje događaja dovodi do stalnog kriznog stanja u određenim zemljama članicama i nedostataka u sustavu. Dakle, u sustavu nema pravednosti. Trebalo bi pravedno raspodijeliti podnositelje zahtjeva na temelju objektivnih kriterija. Hvala predstavniku Grčkog ureda za azil ali molim e, doista sljedeće paneliste da se drže zadanog vremena jer je to doista bitno danas. E, imamo danas mnogo točaka na dnevnom redu i još e, trebamo čuti izvjestitelja i izvjestitelje u sjeni. Biće naravno prostora za raspravu, ali molim ostale paneliste da se drže zadanog vremena i da nam tako pomognu jer inače nećemo uspjeti završiti na vrijeme. Hvala gospodine Kararijas na vašem svjedočanstvu, a sada ćemo čuti njemačkog predstavnika, gospodina Lesara iz eh, Saveznog ministarstva unutarnjih poslova i zamjenika eh, voditelja Ureda za pravo azila i postupke azila. Dakle, predstavnika Saveznog ureda za eh, izbjeglice i migracije. Evo, molim vas da se držite strogo devet, ne više od deset minuta. Dakle, ponavljam, već je sada kasno, dakle molim vas lijepo da se držite zadanog vremena. Dobro jutro, moje ime je Frank Ja e, ću dati sve od sebe da ostanem u okviru ovog vremena. Na početku bi iz praktičnog motrišta želio e, izložiti probleme oko provedbe uredbe e, Dublin 3. E, naime, mi smo savezna država, kod nas su savezne zemlje e, zadužene e, za ove postupke, a za dublinski postupak savezna država. Znači u svakoj svaki izbjeglica dobije kod nas praktički jedan broj na saveznoj razini i e, zatim se na pojedinim lokacijama registriraju ti podnositelji zahtjeva, provodi se liječnički pregled, utvrđuje se stupanj ranjivosti. U Saveznom uredu se provodi e, provjera podataka u sustavu VIS, SIS i u nacionalnom afis Zatim se provodi prvo ispitivanje podnositelja zahtjeva gdje ispitujemo um, razloge koji su specifični za Dublin. Ako se utvrdi da je nadležna neka druga država članica, onda se taj podatak šalje uh, u um, nadležne centre, u tri nadležna centra u Njemačkoj, Bochum, Bayreuth, Berlin i uh, na tim mjestima smo centralizirali e, te, tu vrstu postupka. E, zatim, e, mi, ukoliko je zadužena druga država članica, obavještujemo tu državu članicu, nadamo se pozitivnom odgovoru i postoji mogućnost podnošenja žalbe od jednog, u roku od tjedan dana. Zatim imamo koordinaciju sa saveznom policijom i lokalnim tijelima i postupak, odnosno premještanje postupka se provodi. Dublin ima jako veliki, e, veliko značenje jer e, preko 49.000 zahtjeva je podneseno, a 8.500 e, osoba je poslano u neku drugu nadležnu državu članicu u odnosu na sve druge podnositelje zahtjeva prema Dublinskom postupku provodi se oko trećina postupaka. Kod provedbe i kod e, svakodnevnog e, suradnje postoje različiti problemi. Mi imamo naravno uredbu, imamo provedbenu uredbu, ali tumačenja su različita. Tumačenja pojedinih odredaba uredbe su različita i to rezultira time e, da se da se naše, e, naši zahtjevi, naše zamolbe bivaju odbijeni zbog različitih tumačenja. Tumačenje, odnosno e, komisije, preporuka za tumačenje komisije e, čini se u praksi, nama se čini da to se baš ne primjenjuje primjerice definicija iz članka 12 stavka 4 pitanje je da li se mora koristiti i viza koja je istekla kako bi se definiralo koja država je nadležna. U različitim državama je to prilično sporno, a isto se odnosi i na okretanje tereta dokaza u članku 19 uredbe. Osim toga, među državama članicama postoje e, manjak spremnosti na suradnju. E, ponekad se odbacuju zamolbe koje e, nemaju recimo e, razloge, ne počivaju na razlozima tipičnima za Dublin. Primjerice neke zamolbe za dobivanje informacija i slično. U slučajevima gdje ne možemo dobiti informacije o podnositeljima zahtjeva. Zatim ta premještanja se ne mogu e, dogoditi e, ako e, nije mogući odgovarajući smještaj i postupanje prema tražiteljima, odnosno podnositeljima zahtjeva. Zatim imamo storniranja takvih premještanja koje su vezane uz zdravstvene probleme podnositelja zahtjeva, znači nedostatak spremnosti na suradnju država članica je jedan problem, ali zatim imamo i e, nespremnost podnositelja zahtjeva e, za suradnjom. E, znači, iako smo dobili preko 13.000 pristanaka na premještaj, tek 8.500 ih je doista i premješteno. Eh, jer eh, radi se o tome da i podnositelji zahtjeva ne žele eh, biti premješteni svjesno dovode članove obitelji kako bi spriječili to premještenje i tako dalje. Onda imamo i slučaj gdje obitelji putuju zajedno u države članice Europske unije i onda se pošalje prvo maloljetno dijete kako bi se postiglo da i ostatak obitelji može doći u tu državu. Iz strukture e, Dublina 3 mi smatramo da je problematično e, da je zbog isteka rokova moguće promijeniti nadležnost. To daje poticaj brojnim podnositeljima zahtjeva da pridonesu tome da svi rokovi isteknu kako bi e, mogli zatražiti promjenu nadležnosti. U tom smislu e, e, postoji samo jedna moguća produženje za 18 mjeseci u slučaju da je neko nestao ili 12 mjeseci u slučaju uhićenja. Hvala. Dobro jutro i s moje strane moje ime je Raj Fleser i ja sam voditelj e, Europske e, e, jedinice za azilno, pravo azila. Ja ću nadopuniti i reći <clears throat> da je Dublin velika tema. Ja smatram da, da je Dublin poboljšao postupke unutar Njemačke i stoga mi na sistematske deficite E, smatramo e, da, su oni u velikoj mjeri riješeni i to su e, dugi administrativni postupci koji predstavljaju veliki napor i za države članice i za podnositelja zahtjeva. U praksi to nema toliki stupanj relevantnosti. U Njemačkoj 5% svih slučajeva je riješeno u, uz, e, u ove, e, na temelju odredaba o premještanju nadležnosti. Na europskoj razini je to samo 3%. Znači, relevantnost nije jako velika. E, osim toga, Dublin dovodi do velikih asimetrija i kod premještanja tereta na određene ciljne države kao što je Njemačka. S obzirom na te asimetrije u onim mjestima gdje postoji preveliko opterećenje i uvjeti su lošiji nego drugdje. To su sve sustavni problemi koje e, se nacionalno ne mogu riješiti, e, vezani su uz uredbu Dublin 3. E, što se tiče savezne vlade, Dublin 3 nije uspio. Mi trebamo reformu, trebamo novi početak i u tu svrhu Savezna vlada je predočila koncept kako bi e, Dublin trebamo, trebalo reformirati. Taj koncept ima tri osnovne točke. Prvo, treba nam e, pošteni e, režim određivanja nadležnosti. Europski parlament je u zadnjem mandatu dao prijedlog upravo za takav režim nadležnosti. Treba nam pošteni režim određivanja nadležnosti koje će, eh, koji će ukinuti <clears throat> određene od sadašnjih eh, odredbi i koje će sadržavati poticaje za podnositelja zahtjeva. Moramo se boriti protiv nekih neučinkovitosti, države članice moraju imati zajednički interes za borbu protiv sekundarnih migracija i u tom smislu nam je potreban pošteni e, režim e, nadležnosti mi moramo imati sustav u kojem je pravo azila uvijek zajedničko i e, pošteno raspoređeno. A što se tiče osoba nađenih na vanjskoj granici Europske unije, mi smatramo da mora postojati nekakav filter kako osobe koje nemaju pravo na zaštitu uopće ne bi mogle ući u Europsku uniju. Hvala. Hvala Šimel Fening i Fesel, vi ste napravili jedan savez. Očito je da njemačka vlada nije zadovoljna sa sadašnjom situacijom, odnosno sa Dublinskom uredbom. Hvala. Prelazimo sada na paneliste koje zastupa ovdje Švedsku. Marija Sopot koja je na čelu jedinice za eh, Dublin kao i predstavnik Švedske agencije za migraciju, služba za Dublinsku uredbu. Dakle, i vama e, moram reći isto kao i drugima 9 do 10 minuta da nam izložite švedsko stajalište. Hvala, evo mi ćemo koristiti PowerPoint prezentaciju, međutim svega jedan slajd. Pozvani smo da govorimo o dublinskom postupku u Švedskoj i isto tako da razmotrimo problematične aspekte suradnje prilikom provedbe Dublinske uredbe. Za početak ću predstaviti kako izgleda Dublinski postupak Ovdje na slajdu vidite kako izgleda postupak u Švedskoj za e, odrasle tražitelje azila. Osvrnut ćemo se također i na nepraćene maloljetnike, međutim najčešće se radi o odraslim osobama pa ćemo se na to najviše usmjeriti. Postupak za odrasle opoljenja tri dijela, podnošenje zahtjeva, ispitivanje zahtjeva i e, e, nakon toga treći e, dio tog postupka, dok je e, Švedska agencija za migracije ona koja je nadležna za cijeli postupak, e, tek u nekim slučajevima utječu i druge agencije. Dakle, što se tiče samog podnošenja zahtjeva, postoji jedinica za to gdje se dakle podnosi zahtjev ispitivanja Eurodaka i Visa i E, razgovor s podnositeljem zahtjeva. E, ta tri e, koraka se često načine u roku od nekoliko dana od podnošenja zahtjeva, a razgovor s osobom sukladan je članku petom. Prema tome, iz Dublinske uredbe i vrlo često se vrlo rano u podnoženju zahtjeva napravi. To je jedini e, trenutak kada osoba razgovara s nadležnim vlastima prije samog transfera. Prema tome, taj je razgovor vrlo važan i dobro smo razradili e, model pitanja i protokol i to je vrlo važno kako za tražitelja azila, tako i za sam postupak to je nešto čemu pridajemo veliki prioritet i mi pokušavamo one koji podnose zahtjev za azilom putem Dublinske uredbe što prije procesuirati. E, često govorimo o našoj službi kao Dublinskoj službi jer je ona zadužena za pravne aspekte. Temeljem informacija prikupljenih iz postupka prijave agencija, da Dublinska služba ispituje svaki spis i onda e, odlučuje o transferu, a Dublinska služba u e, Švedskoj je zadužena kako za prijave zahtjeva, tako i za e, sve ono što kao i za dakle odjave zahtjeva E, služba dakle obavještava također tražitelja o e, azila, o rezultatima i e, zadužena je za sam transfer. Samo ako podnositelj zahtjeva kaže da se ne slaže s odlukom ili se pak ili pak nestane, onda druge službe pokreću nove mjere. A sada nešto o maloljetnicima jer taj postupak je ponešto drugčiji od onoga za odrasle osobe. To je dulji postupak u načelu i malo je detaljnije, ima više razgovora. Svi e, nepraćeni maloljetnici uvijek imaju pravnog zastupnika koji ih prati za vrijeme cijelog postupka. Za slučaj da postoji sumnja o e, godinama života podnositelja i nemamo nikakve posebne dokaze o tome, Švedska agencija za migracije zajedno s drugim nadležnim službama ima ovlast da provede liječnička ispitivanja. Međutim, kako je vrijeme kratko, teško to možemo napraviti na vrijeme u okviru zadanih rokova. A isto tako što se tiče maloljetnika, E, općina koja je zadužena za tog maloljetnika vrlo puno e, prati sam taj e, slučaj. A sada će moja kolegica Marija objasniti nešto više o pojedinim slučajevima. Hvala za početak. Htjela bih reći da mi radimo svakoga dana i izravno na zahtjev švedske dublinske službe. I to se ne može smatrati švedskim gledištem, zato što kad se radi o pojedinačnim slučajevima, onda je naša agencija neovisna u svom radu. Što se tiče pozitivnih iskustava, najbolji slučaj je kada Dublinska uredba funkcionira baš kao što je to predviđeno. Naročito kada dođe do objedinjavanja obitelji i prijatelja, onih koji su izgubili kontakt za vrijeme traženja azila. Drugi pozitivni primjer jest pravilo lanca. Naime, Švedska kao i mnoge druge države članice usvojile su to pravilo lanca. Naime, to je dobar primjer gdje su se mnoge države članice odlučile da na fer način e, rade na Dublinskoj uredbi, čak i tamo gdje Dublinska uredba ne daje jasne smjernice. Što se pak tiče negativnih ili problematičnih aspekata, e, baš kao što er, su rekle kolege iz Grčke i Njemačke, najveći problem je taj što je uredba zapravo otvorena za različita tumačenja od strane nacionalnih sudova u državama članicama i većina problema proizlazi iz toga. Što se tiče specifičnih slučajeva, najteža e, i predmeti su nam e, oni spisi koji se odnose na nepraćene maloljetnike, naročito zbog vrlo strogih vremenskih rokova. Ako maloljetnik nema osobnih isprava i ako se sumnja u e, životnu dobu, odnosno godine života te osobe, onda imamo poteškoća da sve odradimo u zadanim rokovima. Isto tako, e, prema jednom pravilu 47.17 e, do, puno je teže neke stvari odraditi kako bi se odredila životna dob u suradnji s određenim državama jer država koje se pošalje upit ponekada predstavlja različite poteškoće kao primjerice kada ne odgovori na naš zahtjev. Još jedna poteškoća jest teret dokazivanja. Uglavnom e, svi dokazi su usmene izjave i oni često nemaju druge dokaze kojima bi to potkrijepili i teško je dakle potkrijepiti te e, usmene izjave, a u različitim zemljama drugačije ih se uzima u obzir. Zato treba vidjeti gdje leži odgovornost. Smatramo da tumačenje toga kako je dokaz potreban o razlozima odlaska s teritorija, dakle to se različito tumače u pojedinim državama članica. Drugo pitanje je teret dokazivanja u smislu članka 12. točke 4. vezane za vize. U osnovi traži se da je osoba ušla na teritorij države članice s vizom a neki e, smatraju da država članica koja podnosi zahtjev mora dokazati da je podnositelj zahtjeva ušao na teritorij s vizom. Sve dok ta osoba nema e, putovnicu sa sobom, vrlo je teško dokazati da je osoba ušla na teritorij s vizom. I zato je teško primjenjivati taj e, članak. Još jedna poteškoća jest provedba objedinjavanja obitelji, naročito kada se primjenjuje najbolji interes djeteta. Naročito ako dvije osobe na koje se to odnosi se nalaze u dvijema različitim državama članicama. Zahvaljujem švedskim predstavnicima na vašem doprinosu ovom prvom panelu i ovdje e, dakle gledamo stavove različitih nacionalnih agencija i na taj način ćete puno toga razjasniti osobama iz odbora Libe. Slijedi Marija Boloki iz Španjolskog ureda za azil. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste nam omogućili e, da e, vam izložimo naše stajalište u ovoj situaciji. E, cilj mi je da vam izložim različite aspekte, objasniti kakav je naša situacija u ovom slučaju i kako primjenjujemo Dublinsku uredbu. Za početak nekoliko brojki 2019. E, godine 720 tisuća zahtjeva za azil je uloženo općenito, 120 tisuća za Španjolsku. 139 tisuća bili su ilegalni ulazci. E, e, često ljudi misle da svi oni koji traže azil e, dolaze na nezakonit način. U Španjolskoj to je slučaj s 50% zahtjeva. Dakle, situacija je možda malo drugačija u našoj zemlji e, u odnosu na druge države članice. Što se tiče provedbe Dublinske uredbe, e, tu radimo paralelno sa zahtjevima za međunarodnom zaštitom i od 2009. godine e, povećao se broj za 10% e, za međunarodnu zaštitu, a što se Dublina tiče, e, broj podnesenih zahtjeva povećan je za 100%. U tome je situacija u Španjolskoj drugačija od drugih država članica. To je zbog toga što određene nacionalnosti dolaze u Španjolsku. 90% njih dolaze iz Latinske Amerike i traže međunarodnu zaštitu u Europskoj uniji. E, za nas su vrlo važne zemlje Venezuela, Honduras ili pak Salvador. A što se tiče provedbe Dublinske uredbe, E, slušali smo što nam kažu naše vlasti i e, moramo jako dobro analizirati što je to obitelj, kako se ona definira. U nekim slučajevima radi se o ranjivim osobama, nepraćeni maloljetnici ili pak osobe koje su ovisne na drugi način i e, moramo također vidjeti kako E, se to povezuje s prihvaćanjem određenih spisa ili predmeta u drugim državama članicama. Moramo vidjeti kako se nešto od toga odražava na cijelu Europsku uniju. Vanjska dimenzija i ispričavanje primarnih e, tokova je nešto što je za nas najvažnije kako bismo izbjegli sekundarne tokove, o kojima su govorile vlasti. E, mjere nisu stopostotno učinkovite u smislu Dublinske uredbe, ali mislimo da ono što treba uzeti u obzir jest polazna točka za Španjolsku, a to je da je u načelu odgovorna država e, u e, prvog ulaska. To se pojavilo po 90. godina kada se Dublin počeo primjenjivati i taj sustav se primjenjuje do danas. Kao što su rekli kolege iz drugih zemalja, radi krize 2015. godine ili sadašnje krize koja zapravo i nije kriza što se tiče brojki, e, jednostavno potrebno je promisliti tu situaciju i zapitati se da li ovakva situacija gdje neki dolaze e, zrakoplovima, je li to nešto što zapravo nije održivo na srednji i dugi rok i moramo o tome dobro razmisliti kako bismo bili učinkovitiji pri pružanju međunarodne zaštite. Dakle, moramo vidjeti može li ovakva situacija biti održava. E, moramo, dakle, zajamčiti učinkovitost postupka za podnositelje zahtjeva kako kad se radi o klasičnim situacijama, tako i u situacijama krize. Ako odgovornost leži na državi prvog ulaska i to na stabilan način, e, za države prvog ulaska posao je puno veći s razmjeru na ostale države. Preme tome to treba dobro promisliti i taj problem treba riješiti. Već 2016. godine predloženo je da se postupa na drugačiji način te da se ima brzi sustav e, premještaja podnositelja zahtjeva i e, ovisno o vezama koji podnositelji zahtjeva imaju s određenim državama, da se njihova e, molba za azil ispituje i obrađuje u državi s kojom oni imaju određenu vezu. Dakle, prilikom novog prijedloga uredbe trebalo bi to uzeti u obzir. Isto tako, treba jako dobro sagladiti obiteljske veze, nepročeni maloljetnici, braća i sestre i tako dalje. Za sve to potreban je fleksibilan i jednostavan postupak kako bi se on mogao u istinu primjenjivati, jer uočili smo neke probleme s tim odredbama, a ponekad se odredbe i različito tumače. Takvo je naše iskustvo osobe koje nemaju nikakve veze s određenom državom članicom, nisu nikada tamo živjeli, nisu za nju dobili vizu ili nemaju obitelj u nekoj drugoj državi članici, tu su sve elementi koji su, je potrebno uzeti u obzir kako bi se raspodijelio teret i odgovornosti u pojedinim državama članicama Europske unije. Na osnovi tih elemenata mogli bismo ostvariti određen element pravne izvjesnosti za bolju raspodjelu u državama članicama. To bi bio stalan sustav, bio bi preventivan dakle i ne bi se primjenjivao samo u slučajevima krize. Smatramo vrlo važnim da taj sustav omogući da se stvari brzo ispitaju. Primjerice, jedna je osoba, kao što nam je rekla, provela jako puno vremena za vrijeme samog postupka. Dakle, postup je bio predugačak. Takve stvari trebamo ovdje spriječiti. Isto tako treba uzeti u obzir pitanje kvota kad se radi o spašavanjima ljudi na moru. Sve to treba uzeti u obzir prilikom postupkom preispitivanje sadašnjeg postupka. Ne smije se zloporabiti sustav međunarodne zaštite i potrebno je pojednostavniti sam postupak u određenim slučajevima. E, sve to moglo bi se napraviti prilikom revizije postupka azila, da imamo sveobuhvatnije odredbe i e, Dublinska bi se uredba mogla nadopuniti pojednostavnjivanjem postupaka te da se također predvide i readmisija e, budući da se ponekada i to koristi. Treba također poštovati temeljna prava osoba koji podnose zahtjeve. Neki su prihvatni centri zatvoreni, a trebalo bi u zemljama prvog ulaska E, nešto učiniti kako bi se premostio problem e, odgovornosti u tom smislu. Već četiri godine nismo uspjeli riješiti e, pitanje vrlo ranjivih osoba i isto tako nismo uspjeli vidjeti kako možemo ljude raspodijeliti u cijeloj EU. uniji. Hvala lijepa, vrlo ste bili koncizni u vašem izlaganju i e, hvala vam što ste nam izložili vaše iskustvo iz Španjolske. Način na koji vi obrađujete molbe, visok broj podnositelja zahtjeva, visok postotak podnositelja azila. U većini država članica e, podnosi se zahtjevi za azil, ali ne tako sustavno često. Prelazimo sada na sljedeću državu. I sad ćemo riječi Simoni Sponelli iz Italije. Ona je na čelu talijanskog ureda za Dublinsku uredbu. Spero di attenermi ai nove. Nadam se da će se držati zadanih devet minuta i stoga što su kolege koji su govorili prije mene već dali dobar pregled svih problema s kojima se nosimo, a koji su zajednički svim našim jedinicama, odnosno službama u Europi. Ja sam se htjela osvrnuti na jedno od temeljnih načela na kojima se temelji sadašnja Dublinska uredba, odnosno to da bismo imali, e, trebali imati više povjerenja i međusobno, odnosno takozvani mutual trust. To bi trebala biti osnova na kojoj ćemo nadograditi načela solidarnosti i ravnomjerne raspodjele što je predviđeno ugovorima i to bi trebalo predstavljati pravni okvir za provedbu svih ostalih propisa. Već se govorilo o povijesnim razlozima svega toga. Tako da možemo reći da je ovo jedna prijelazna situacija. Govorilo se već o situaciji u Libiji i rečeno je već da se naše službe za Dublin ne bave političkim pitanjima, ali istina je da u sadašnjim okolnostima moramo moći sagledati u budućnost e, i izraditi prognoze onoga što bi se moglo dogoditi u idućim godinama, jer svakako je, kao što su rekli i kolege iz Njemačke, potrebna reforma. Kako je situacija u Italiji u pogledu provedbe Dublina? Ona se mijenjala kroz godine jer je vjerojatno svima poznato da je došlo do smanjenja priljeva imigranata iz inozemstva i Italija ima praktički isključivo morsku granicu i to je vanjska morska granica Europske unije, tako da se ilegalni ulasci u Europsku uniju događaju uglavnom morskim putem. S druge strane, kopnena granica je unutarnja granica u Europskoj uniji, tako da svi dolasci koji se bilježe naročito na sjeveru istoku zemlje tiču se tražitelja azila koji e, potpadaju pod Dublin. 2019. godine u Italiji je situacija bila vrlo raznorodna, kao i u Španjolskoj. Iako smo imali otprilike 11.500 ilegalnih ulazaka morskim putem, imali smo više od 40.000 zahtjeva za azilom, a premještaj u okviru Dublina e, su bili 6.000, nešto manje od toga, što znači da smo mi u sustavu prihvata u Italiji primili 50% ilegalnih imigranata koji potpadaju pod Dublin od onih koji su ukupno došli. Već sada u Dublinskoj uredbi postoji jedan oblik hijerarhije, što znači zapravo da je u prvom ulasku primjenjiv samo djelomično članak 13. i on slijedi nakon 7. i 8. i tako dalje. No, koje je najvažnije pitanje? Zašto se najčešće pozivamo na taj članak? To se nastojalo reći i prije, odnosno teško je dokazati i da je osoba maloljetna kako bismo zaštitili maloljetnike bez pratnje koji uživaju drugačija prava, naročito kada je riječ o ujedinjenju sa članovima obitelji u drugim zemljama članicama. I nadalje tu je i dokazivanje obiteljske veze. Iz vlastitog iskustva e, znamo da smo proživjeli ono što su proživjeli i grčki kolege – Nitko od naših tražitelja međunarodne zaštite nema sa sobom rodne listove, tako da je teško dokumentima potkrijepiti obiteljsku vezu. Također je i ispitivanje DNK srsishodno kada je riječ o, o silaznoj obiteljskoj vezi, a ne o paralelnoj. I to je teško naročito dokazati ako e, pripadnik obitelji se nalazi u nekoj drugoj zemlji članici. I osim toga, u ovom okviru treba uzeti u obzir i ovo načelo uzajamno povjerenja. Naime, kako bismo osigurali ubrzani postupak, trebamo omogućiti i zajedničko tumačenje, a kolege su već više puta spomenuli problem različitih tumačenja. U ovakvim kriznim situacijama postoji opasnost e, da svaka zemlja članica protumači odredbe na način koji je u njenom interesu. Accertamento dei requisiti appunto tako da nam je potrebno više vremena za utvrđivanje postojanja obiteljske veze i za utvrđivanje dobi maloljetnika. I zbog toga se moramo masovno služiti eurodakom ili pak dolazi do odbijanja zahtjeva zbog nedostatne dokumentacije ili samo zbog postojanja indicija. Naša zemlja osim toga intenzivno provodi traganje i spašavanje na moru. Tako da bismo mogli sa stajališta tumačenja razgovarati je li takav ulazak legalan ili ilegalan u smislu članka 13. Tako da trebamo i riješiti taj problem u slučaju naše zemlje, jer takve situacije se događaju u samo nekolicini zemalja članica, tako da je nepravedno na taj način opteretiti samo određene zemlje članice, odnosno one koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije. Moram reći doduše da zemlje članice ostvaruju dobru suradnju i htjela sam razuvjeriti gospođu Arihavi koja je prva govorila o tome da mi uvijek u našoj mreži ureda nastojimo uzimati u obzir činjenicu da iza dokumenata se uvijek nalaze ljudi i da zemlje članice nastoje iznaći zajednička rješenja za prevladavanje načela prvog ulaska i za provedbu jednog pravednog i pravičnog modela koji će predviđati e, ravnomjernu e, raspodjelu tražitelja azila na teritoriju Europe i također e, da nastojimo primijeniti načelo prave solidarnosti ne samo između država nego i u odnosu na tražitelja azila. Hvala. Hvala gospođo Spinelli na vašem doprinosu. Sada prelazimo na procjenu ovog niza svjedočanstava predstavnika različitih ureda koje smo pozvali. Evo, predlažem prvo da čujemo gospođu Keller, našu izvjestiteljicu i izvjestitelje u Sijeni. Dakle, molim vas da govorite najviše minutu do dvije i da se ograničite na pitanja koja možete postaviti predstavnicima ureda. A imat ćete također i priliku, naši panelisti će imati priliku reagirati na komentare ili na pitanja. Drugi panel bi trebao započeti u 10.35. Ne znam koliko je to vjerojatno, ali još uvijek imamo i drugi panel i drugu raspravu, a moramo je završiti do 12.30 jer nakon toga imamo sastanak koordinatora. Tako da imamo gušći raspored nego inače Gospođo Keller, izvolite. Hvala lijepa. Zaista htjela bih zahvaliti odgovorne e, iz različitih službi koje se bavi provedbom Dublinske urede. Hvala vam što ste došli ovamo i znam da nije teško e, tako sažeto govoriti. Međutim, to nam je omogućilo da vidimo europsku viziju, ako ništa, iz šest država Europske unije ja bih istvojila tri stvari. Velik broj e, među vama govorio je o tome da se Dublinska uredba često tumači različito, odnosno njezine, pojedine njezine odredbe. Što se može napraviti kako bi to tumačenje bilo sličnije i da se na taj način više poštuje duh možda prije nego li samo slovo te europske uredbe. Drugo pitanje vezano za nepraćene maloljetnike. Govorili ste o poteškoćama koje postoje da bi se dokazalo da se radi o maloljetniku te zaista interes zaštite djeteta što predlažete kako bi se e, mladi ljudi, e, njihovi slučajevi bili bolje obrađeni. I na kraju e, njemački kolege su govorili o nekim ilegalnim ulazcima, neki su pa govorili o krijumčarima koje ljude dovode u Europsku uniju. Govorili ste također i o postupcima registriranja tražitelja azila. Dakle, što mislite kako se bolje mogu kontrolirati granice, drugim riječima kako se bolje može provoditi Schengen i kako kontrolirati krijumčare ljudima? Hvala vam lijepa kolegice Keller, zaista je ovo pravi primjer kako e, se e, treba prižavati vremena. Sada gospodin Tobe, izvolite. Hvala, hvala svima koji su sudjelovali u panelu na različitim e, e, izlaganjima koje smo čuli. Sasvim je očito da Dublin danas ne funkcionira i mislim da jedan jasan problem koji imamo jest da imamo velik broj sekundarnih kretanja i želio bih postaviti pitanje, a imam samo jedno pitanje, mislim da je sve prilično jasno, svi se slažemo da trebamo uskladiti sustav azila u državama članicama i da to trebamo učiniti što je prije moguće. No evo mog pitanja, a recimo da ćemo uspjeti u tome, da ćemo doista uspjeti uskladiti naše sustave azila. No, mislite li da će to biti dovoljno ako želite spriječiti sekundarna kretanja ili trebamo uzeti u obzir još i neke druge e, aktivnosti unutar Europske unije kako bismo spriječili sekundarna kretanja i kako bi nova Dablinska uredba funkcionirala. Hvala. Hvala gospodin Tobe. Ovo je isto bilo jasno, a sada e, poštovani gospodin Bartolo. Dobar dan svima, dobar dan gospodine predsjedniče i hvala vam na riječi. Iz ovih e, rasprava, a čuli smo malo mišljenja sviju, čuli smo da Dublin 3 ne funkcionira ili barem loše funkcionira, nedostaje koordinacija između zemalja članica i provedba Dublina je neusklađena. A to je priznalo i Vijeće Europe, s čim smo se predstavnicima sreli prije nekoliko tjedana sa izvjestiteljicom gospođom Keller. Glavni problem tiče se ujedinjenja obitelji i kriterija prednosti maloljetnika, a do toga dolazi zbog složenosti uredbe Dublin 3. Ja bih rekao sljedeće. Dakle, s obzirom na činjenicu da članak 80. ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa načelo solidarnosti i ravnopravnu raspodjelu odgovornosti, trebamo prevladati načelo odgovornosti prve zemlje ulaska i reformirati kao što su svi rekli ovu uredbu tako predlaže i Europski parlament e, i to je učinio također i u prethodnom sazivu. I riječ je o prijedlogu reforme Dublinske uredbe kojim se predviđala ravnomjerna raspodjela o sve zemlje članice, ali nije jasno zašto se to ne uzima u obzir i zašto taj prijedlog e, je već godinama blokiran na vijeću ministara. Rješenje za sve ovo o čemu danas razgovaramo jest provesti ono što je Europski parlament već predložio u prethodnom sazivu, a to je ta blažena reforma e, uredbe iz Dublina koja predviđa jednaku raspodjelu. Hvala. Gospodin Karen. Hvala lijepa i hvala svim predstavnicima e, država koji su nam e, izložili situaciju u njihovim zemljama. I baš kao što je rekao Pietro Bartolo, to je e, problematično ti manjkavosti Dublina, Dublina 3, e, različita tumačenja, također nedostatak solidarnosti među pojedinim državama članicama. I isto tako nepraćeni maloljetnici prije nekoliko tjedana čuli smo grčkog ministra koji je tražio premještanje iz iz Grčke nepraćenih maloljetnika u druge europske države na koju je dobio tek jedan odgovor, e, odgovor Portugala. Teško je naime raditi vaš posao i mi si ovdje postavljamo puno pitanja. 695 djece poginulo je na sredu zemlju od 2015. godine. Svi se sjećamo fotografije malog Ivana. I e, kada govorimo o nezakonitom prelasku granice, ali što to znači? Osoba koja, koji se progoni, koja ima puno problema, nema vremena uložiti zahtjev za vizu. Dakle, e, moramo razmotriti što radimo u Europi i vrijeme je da se mi evropljani opet stavimo i bacimo na posao. Hvala. Sada zastupnik Tardino. E, oprostite, trebali ste govoriti ranije, ali eto, gospođo Tardini, izvolite. Ja sam se, ja sam se što no, vi ste ranije vama dali riječ. E, Puno hvala. Postoji jedna stvar oko koje se svi naravno slažemo, a to je da se dublinski sustav treba reformirati. Čuli smo različite kritike, problemi tumačenja, same manjkavosti uredbe i e, nefleksibilnost birokracije. E, moram dodati na jednu stvar iz ono što smo ono što smo već danas čuli. 2017. godine od otprilike 170 tisuća svega 21 tisuća je premještena sukladno Dublinu 3. Jer jedno od glavnih kriterija koji bi trebao pomoći objedinjavanju obitelji ne primjenjuje se i govori se o tome da nedostaje fleksibilnosti i da gotovo nije moguće e, shvatiti kako, što je definicija obitelji. I e, temelje, dakle, e, onaj zemlje prvog ulaska trebao bi se zapravo primjenjivati, ali pojavlja se problem solidarnosti među državama članicama i tereta na države prvog ulaska kako bi se moglo na odgovarajući zahtjev riješiti pitanje objedinjavanja obitelji i prvog ulaska. Hvala gospođa Ernst ima riječ. Hvala vam. E, pa da, evo, znamo već od 2011. godine da nakon arapskog proljeća je već bilo jasno da je Dublin potpuno neuspio. Svi se sjećamo suza gospođe Malstrom na grobovima djece, tako je to bilo tada i objavljeno je da imamo veliki problem. Četiri godine kasnije, 2015. donesena je migracijska agenda, a 2017. iz nereda koje je predložila komisija Parlament je napravio odličan prijedlog sa dvotrećinskom većinom. Jedan kolega je to već naveo. Mi jesmo iznijeli prijedloge i ja sam, meni bi radovalo kad bi barem jedan predstavnik od ovih koji su danas govorili da je možda sa jednom rečenicom barem spomenuo da prijedloga ima u koje se možemo ugledati. Međutim, evo, nije se to dogodilo. Sada postavljam pitanje koje me zanimaju. Što, što se tiče raspodjele, mnogi su rekli raspodjelu treba promijeniti. Kako tu preraspodjelu e, urediti, koje predloge imamo u Španjolskoj, Italiji, e, u zemljama Baltika, Grčkoj. E, koje, su, koje je vaš prijedlog? Zatim imamo presude Europskog suda koje e, kažu da se u nekim slučajevima ne može se odvijati primještanja e, pre, putem Dublina. Primjerice, svako primještanje u ponižavajućoj situaciji nije zabranjeno. Mene zanima, recimo iz njemačke perspektive, kako se to provodi. Što je u tom smislu uvedeno? I zatim e, kod poštenih nadležnosti e, poštenog sustava nadležnosti, to je njemačko e, predstavništvo reklo, trebaju li svi, trebaju li države članice tu sudjelovati ili ne i što se misli s tim preliminarnim ispitivanjem. Što to znači? Je li to provjera etničke pripadnosti ili što? Podsjećam vas, 10 i 35 počinjemo s dugi panel, malo ćemo kasniti, ali ne smemo previše. Ja sam e, zabilježio još e, dva zastupnika koji imaju pitanja i molim vas držite se pitanja i svako maksimalno jednu minutu. Gospođa Gijom. Evo, bit ću vrlo kratka E, točno je da to mogu napraviti jer svi shvaćamo da je načelo, da je potka Dublinske uredbe ona koja ima kao pretpostavku da se u državama članicama sustavi azila e, i da su jako slični. I na osnovu toga je osmišljen govorimo o tome i vidimo da zemlja prvog ulaska ne e, funkcionira, sustav transfera ne funkcionira, osim svega je jako skup i e, ne znam jesu li osobe koje su danas naši gosti, one koji najbolje mogu ili najviše žele odgovoriti na sva ova pitanja i probleme, ali kada će se u vijeću koje ima odgovornost početi raditi na prelasku na drugi sustav koji će zamijeniti ovaj koji uopće ne funkcionira. Gospođa Ferrara ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svim govornicima koji su uzeli riječ, ja ću se usredotočiti na dva pitanja. Kada je riječ o kriteriju zemlje prvog ulaska, a to je kriterij koji je trebao biti samo dopunski, ali se zapravo pokazao onime koji se najviše primjenjuje, dojmio me se govor predstavnika iz Njemačke koji su rekli da treba uvesti ravnomjernu raspodjelu odgovornosti uz filtriranje. Odnosno da oni koji nemaju pravo ulaska ostanu vani. Evo to mi otvara neke nedoumice i također je to već bilo proizišlo iz, teksto, iz teksta koji je e, usvojio Europski parlament 2016. godine. Jer ako se uvede e, jedan takav postupak e, preventivne E, prihvatljivosti prima facije e, pregleda kao što je predviđeno tekstom e, Europskog parlamenta može doći do problema u meritumu, odnosno o tome kako se provodi ta procjena i u smislu postupka, odnosno to se povjerava zemlji prvoga ulaska i onda ona mora vraćati osobe koje nemaju pravo. Zatim, sekundarna kretanja. da želimo ubrzati, ali dobro, osporit ću. Dakle, sekundarna kretanja. I tu imam e, dvije nedoumice. Je li to političko ili pravno pitanje? Odnosno, talijanske vlasti su s pravom, smatram, poslalo je pitanje uzajamnog povjerenja koje nedostaje, a i drugi uredi su ukazali na pitanja koja se tiču razlike u tumačenju. Dakle, je li razlika u tumačenju političko pitanje ili je to pravno pitanje, odnosno postoji li neki pravni problem s time u vezi, ako je tome tako, onda kako možemo to spriječiti. Dakle, u talijanskom pravu postoji tako autentično tumačenje koje može dati zakonodavac i tako se pitam e, ako postoji takva razlika u tumačenju na europskoj razini kako možemo izbjeći taj pravni problem. Hvala. E, imamo pet nacionalnih e, uprava ovdje uključenih. Imamo dosta pitanja i komentara. Molim vas da se ograničite na najznačajnije točke koje se odnose na svjedočenje e, zapravo predstavnika pojedinih nadležnih tijela. Gospodin Karavijas, možete li to u minutu, minutu i pol odraditi? Hvala. Želio bih odgovoriti na dva pitanja, vrlo kratko. Jedno se pitanje, e, se odnosi na sekundarna kretanja, a drugo na pitanje e, e, razlikovanja u tumačenjima. Što se tiče sekundarnih kretanja, ako bi sekundarna kretanja bila povezana sa, se povezivala sa nedostacima Dublinske uredbe, onda bi rješenje za to bilo funkcionalna uredba Dublin i e, tu je stajalište da Dublinska uredba može funkcionirati samo ako postoji element pravičnosti koji je uključen u nju. Ako postoji taj element pravičnosti koji podržava reformu. A u odnosu na e, tumačenja, razlike u tumačenjima, činjenica je da neki aspekti pravila su vezani uz tumačenje. No, postoje neke osnovna načela koja trebaju biti u podlozi svih postupanja. Primjerice potreba da se e, osigura jedinstvo obitelji ili potreba da se uvijek e, uzimu u obzir najbolji interese djeteta kao što nas to obvezuje e, povelja o temeljnim pravima. Znači, e, možda, e, možda se može dodati određeni stupanj jasnoće u tumačenju uredbe u budućnosti, no kod provede uredbe mi to moramo činiti u skladu sa nekim osnovnim načelima koje sam već spomenuo, uključujući uzemno povjerenje. Hvala. Evo, njemačka strana, gospodin Lesel. Gospodin Šimel po minutu, e, imate minutu i pol ukupno. Hvala. Da li je usklađenje sustava azila dovoljno? Mi vjerujemo da je usklađenje vrlo važan cilj, no da nije dovoljno. E, moramo imati na umu da e, damo poticaje i podnositeljima zahtjeva, ali i državama članicama. Vjerujemo da uklanjanje sadašnjih asimetrija među državama članicama bi bilo jako važno, jer preopterećenje nekih država članica, taj disbalans, to je uzrok E, toga da e, ima previše sukoba među državama članicama, a premalo zajedništva. I mnogo toga što imamo danas bi se riješilo e, ako bismo to riješili. Dakle, Njemačka ima, je predložila jedan sustav nadležnosti koje na, koje e, ide na prijedlog Europskog parlamenta. Mi, mi smo uvidjeli taj prijedlog i pozdravili smo ga, e, odnosno način podjele nadležnosti iz njega. I smatramo kad bismo imali tako jedan pošteni sustav podjele nadležnosti, onda bismo mogli stati na kraj i ovim različitim tumačenjima, jer E, danas je problem da pitanje tko je nadležan, o tom pitanju se uvijek raspravlja onda kada država članica e, želi premjestiti državu, e, osobu u neku drugu državu članicu. U tom kontekstu na početku kada imamo jasnu podjelu nadležnosti koju bi recimo mogao utvrditi EASO ili Europski sudovi i tako dalje, Znači jasna odluka o nadležnosti koja funkcionira, koja bi se unijela u Eurodac i tako dalje, onda ne bismo imali taj problem e, s nacionalnih konkurencija. Mr. Axelson and Mr. Gospodin e, Axelson, gospođa Frågan om eh, tolkning, om eh, när man tolkar Hvala, evo. Mm, bilo je pitanje je li e, tumačenje Dublina pravno ili političko pitanje. Za nas je to svakako pravno pitanje. Imamo e, sudove i suce koji tumače Dublin u Švedskoj, ali znam da je situacija drugčija u drugim zemljama članicama. Htjela sam e, nešto reći o usklađivanju sustava azila. Možda bi to moglo imati pozitivan utjecaj. Ja sam e, voditeljica službe za, Dublin, e, tako da se e, tu oslanjam, odnosno polazim od švedskog iskustva. Postoje različiti sustavi traženja azila u Europi i to dovodi do sekundarnih kretanja, odnosno imamo različite prakse u zemljama članicama koje do toga dovode, tako da bi usklađivanje sustava za azile imalo, imalo svakako i bolji učinak na provedbu uredbe. Izvolite. Hvala. Molim predstavnike Španjolske da e, kratko komentirate postavljena pitanja. Hvala lijepa. Pa, na koji god način e, ovo uskađivanje, odnosno prevladavanje sadašnje situacije je nešto oko čega se svi slažemo. U našem slučaju treba prevladati ovaj e, kriterij prve zemlje ulaska, odnosno kako proizlazi iz prijedloga parlamenta, za nas e, bi mogao biti i koristan za usklađivanje sustava e, Dublina kako bi on bio otporniji na krize. Hvala. Gospođa Simone Spinelli, oprostite. Gospođa Simona Spinelli. Ja smatram da bismo trebali odbaciti ove kriterije zemlje prvog ulaska kao temeljni kriteriji. Sa tehničkog stajališta jedno od načela koje bismo mogli iskoristiti za jačanje uzajemnog povjerenja moglo bi biti prebacivanje tereta dokazivanja. Recimo, kada treba dokazati obiteljsku vezu, samo suprotan dokaz ili dokaz o postojećoj opasnosti ili o suprotnosti sa interesima maloljetnika moglo bi biti rješenje koje bismo mogli primijeniti u ovim slučajevima. Kada je riječ o sekundarnim kretanjima, želim podsjetiti na sljedeće, odnosno trebalo bi uskladiti sustave prihvata, jer to čini razliku u odnosu na e, zemlje u koje migranti najviše odlaze. Ostanak na određenom e, mjestu je obveza di fašare, što je e, neobvezujuće sa pravnog stajališta, tako da ovaj mehanizam poticaja bi se trebao u prvom redu usmjeriti na tražitelje azila, dakle njima dati poticaje. Hvala svima. Hvala vam eh, na suradnji i na tome što ste učinili eh, sve što je bilo u vašem oči kako biste kratko odgovorili na, pitanjim, na pitanja. I želim naročito pohvaliti predstavnike Petro službi koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Hvala eh, svima na ovoj raspravi koja je doista razjasnila ono što je potrebno učiniti kako bismo popravili pod navodnicima Dublin. A sada trebamo preći na e, sljedeći panel bez daljnjeg odlaganja jer e, inače nećemo stići završiti na vrijeme. Evo, kao što smo rekli, imamo niz e, izlaganja stručnjaka na europskoj razini i pozdravljam paneliste. of an analytical assessment and approach as to the implementation of naše stručnjake koji su proveli analizu provedbe Dublina. Započinjemo sa izlaganjem gospođe, odnosno predstavnika EPRS-a i to će biti Catherine Ward, ravnateljica, i Stavros Papageorgopoulos, pravnik e, iz Europskog vijeća za izbjeglice i tražitelje azila. Dakle, imate riječ na sljedećih deset minuta, ali imajte na umu da imamo tu mnogo panelista, malo i kasnimo. Evo, molim vas, devet minuta ako možete. Hvala. Ja ću predstaviti nalaze i preporuke jednog istraživanja koje će biti objavljeno u petak e, i ja bih rado rekla da ima velikih iznenađenja u studiji, ali nema. Ona se bavi provedbom Dublina 3, naručila ju je služba za istraživanje Europskog parlamenta. A mi smo se temeljili na podacima iz eh, baze podataka IDA koja sadrži procjenu nacionalnih sustava azila. To nije ocjena načela na kojima se temelji Dublin, niti predlaganje alternativa za Dublin, nego se jednostavno razmatra djelovanje i uspješnost Dublina 3. Dakle, ako pređemo sada na nalaze ove studije, prvi nalaz je sljedeći, odnosno svaka ocjena e, treba biti visoko kvalificirana i djelomična zbog e, nedostataka podataka, a ti se tiču za, temelja za zahtjeve, postupaka, resursa, povučenih zahtjeva, neuspjelih premještaja, zakašnjenih postupaka i e, situacije u kojima je došlo do pritvaranja izbjeglica. Dakle, e, treba e, prema prvom nalazu riješiti te nedostatke u informacijama. Zatim smo ocijenili provedbu Dublina 3 uz e, pomoć alata Europske komisije za bolje zakonodavstvo što se tiče učinkovitosti, relevantnosti, dosljednosti i europske dodane vrijednosti. Kada je riječ o učinkovitosti, Dublina 3 studija je pokazala da to nije učinkoviti zakonodavni akt jer ne ispunjava svoje vlastite ciljeve. Prvi cilj je brzi pristup postupku i kao što smo čuli od prethodnih govornika, a naročito eh, od prve govornice, to je neispunjen cilj i dalje. Drugi cilj je eh, spriječiti više struko podnošenje zahtjeva. Iz studija je razvidno da se ta pojava i dalje događa i to u prvom redu zato jer Dublin ne rješava razloge sekundarnih kretanja i kazneni pristup u okviru Dublina i također prijedlogu reforme iz 2016. godine zapravo ne uklanja razloge za ta kretanja što mogu biti također loši uvjeti prihvata, ali isto tako nastojanja ljudi da se pridruže svojim obiteljima i to mogu biti i drugi složeni razlozi. Zatim, hjerarhija eh, kriterija iz Dublina 3 se ne poštuje u potpunosti. Studija pokazuje da se često koristi načelo prve zemlje ulaska, a to bi zapravo trebala biti dodatna opcija. Zatim e, e, drugi kriterij e, svrsishodnost. Dublin je nesvrsishodan i nije isplativ. Financijski troškovi su nesrazmjerni s obzirom na nepostizanje ciljeva, a teško je procijeniti troškove. Najmanje je milijarda eura godišnje i ako ne raspolažemo stvarnim brojkama. Mnogo se ulaže u premještaje koji se ne događaju, a to čine glavni korisnici sustava, odnosno Njemačka i Francuska. I e, zapravo zahtjevi tamo ne završavaju premještaje, osim toga i e, na neučinkoviti način se šalju različiti ljudi u različitim smjerovima. I također e, ljudska cijena je ogromna. Dakle, ljudi se nalaze u neodređenim situacijama ili jednostavno e, se ne udovoljava njihovim zahtjevima. Zatim, relevantno s obzirom na bolje zakonodavstvo ciljevi Dublina su relevantni i dalje, ali u nedostatku centraliziranog sustava azila teško je zakonodavstvom prepisati odgovornost nekoj zemlji. No, e, prema dokazima iz ove studije i drugih studija možemo zaključiti da relevantnost Dublina 3 u ovom sadašnjem obliku je upitna. Zatim četvrti kriterij za procjenu dosljednost ili usklađenost. Usklađenost Dublinske uredbe je loša i to na tri načina, odnosno nema unutarnje dosljednosti zbog e, različitih tumačenja ključnih članaka u različitim zemljama članicama. Zatim E, usklađenost e, uredbe sa temeljnim pravima koja je loša i zbog e, samog teksta i provedbe kao što pokazuju podaci. Zatim usklađenost sa ostalom pravnom stečevinom iz područja azila nije dobra i to proizlazi iz različitih formulacija i tumačenja u zemljama članicama kada je riječ o kriterijima za azil. I na kraju posljednji kriterij, a to je dodana vrijednost Europske unije. Dakle, dodana vrijednost europskog prava u ovom području je jasna. Dakle, trebaju nam standardizirani kriteriji odgovornosti i za e, s time povezane dokazne zahtjeve. Također, e, kada postoji europsko zakonodavstvo i europska nadležnost, Europska unija dodaje e, vrijednost podupirući provedbu takvog zakonodavnog akta. No, provedba Dublina postavlja pitanje također i o dodanoj vrijednosti Dublina 3 u njegovom sadašnjem obliku. Zaključujem sa preporukama koje smo izradili temeljem studije i to možete pročitati e, malo podrobnije u petak kada studija e, se objavljuje. Dakle, u prvom redu postoje nedostaci i u samom tekstu i u provedbi uredbe. Dakle, nije riječ samo o boljoj provedbi, što bi bila procjena koja proizlazi iz nekih ocjena u okviru boljeg zakonodavstva. U ovom slučaju je problematična i formulacija zakona, to je nejasno i nepravedno i to stavlja previše prostora za samostalno odlučivanje u zemljama članicama. A što iznenađuje je da je riječ o uredbi koji je upravo takav pravni instrument koji bi trebao spriječiti te probleme. Postoje različiti problematični e, problematična rješenja i e, na taj način se zapravo nastoji smanjiti odgovornosti to je opet situacija koju je spomenula Šaza u uvodnom govoru i zatim imamo tu i probleme koji se tiču provedbe, odnosno nedostatka u praksi i nedostatka resursa. Dakle, to su nedostaci i u pogledu formulacije i provedbe. Kada je riječ o boju učinkovitosti i usklađenosti, bi bismo eh, htjeli da se pridržavamo hijerarhije, dakle, eh, treba osigurati bolje prakse kada je riječ o standardima za dokazivanje. Također treba se koristiti bolje, više člankom 16. i 17. E, u slučajevima ujedinjavanja obitelji ili širih obiteljskih pitanja. Zatim treba smanjiti naglasak na primješanje, naročito kada su e, oni osuđeni na propastu naprijed i naročito ako nisu odgovarajući uvjeti e, zaštite ljudskih prava u koju se u zemalja u koje se migranti prebacuju i zato e, molimo nadležne urede da suspendiraju transfere u slučaju očitih kršenja ljudskih prava. Kada je riječ o učinkovitosti i e, bolje informiranje bi moglo popuniti jazove informacijama i također e, komisija treba izdati jasne smjernice o tome. Kada je riječ o pridržavanju ljudskih prava, pa Dublinate je postao glagol ili e, imenica u nekim drugim jezicima, ali e, ako vas dubliniziraju pod navodnicima, to može biti problematično prema postojećim iskustvima. Dakle, treba izbjeći prisilne transferme, provesti e, sudsku praksu Europskog suda e, kada je riječ o razlozima obustave transfera. Dakle, nema razloga za ove nedostatke u sustavu. tako da treba dati prednost zahtjevima za zaštitu prava djece, za zahtjeve potrebitih e, i također e, procjena Dublina se treba odvijati i u svjetlu povelje o temeljnim pravima a evaluacija komisije treba uključiti sve dionike, naročito one kojih se to izravno tiče. Zatim treba se više pozivati na članke 17. i stavke prvi i drugi iz humanitarnih razloga i sva reforma se treba temeljiti na ljudskim pravima osoba koje migriraju, što znači ujedinjavanje obitelji, e, pristup zapošljavanju i prava mobilnosti nakon što se e, im dodijeli status. I na kraju preporuka kada je riječ o solidarnosti. Korištenje članka 33. u upitnim situacijama. E, također komisija treba osigurati preventivne mjere e, i to trebaju učiniti i zemlje članice umjesto širiti paniku što se dogodilo kada ovaj e, članak ne primjenjuje. Zatim članak 17. treba se e, poslužiti kao raspodjelni mehanizam za nove prilaz, e, dolaske. I također e, trebamo u središte postaviti raspodjelu odgovornosti jer inače nema smisla provoditi reformu. Evo, to su naše primjedbe i na prijedlog Dabila na četiri. Znamo da je teško reformirati ove uredbe, ali isto tako tolerirati vječno ovako loše zakonodavstvo može biti problematično. Iako je Dublin 3 i dalje pravni okvir, mi preporučujemo da e, se e, svi zahtjevi zasnuju na pravima i tu preporučujemo također načine e, na koje se Dublin može više uskladiti sa pitanjem zaštite ljudskih prava. Hvala vam. Znam da nije bilo lako za prethodne paneliste koji su zastupali nacionalna viđenja, pa ni sada neće biti lako i zato vas molim da se držite vremena 9 do 10 minuta najviše. A sada riječ ima Aleksandar De nadam se sam to dobro... E, izgovorio. Vi ste dakle e, zadužen za politike u okviru e, visokog e, komisarijata za izbjeglice, dakle za UNHCR. I vi ste također autor značajne studije. Dobar dan i pozdravljam vas u ime UNHCR-a. Zahvaljujem odboru Libe što mi je dao mogućnost da vam se jutros obratim nisam imao prilike pročitati drugo izvješće, ali mi je bilo jako zanimljivo e, slušati gospođu koja je govorila prije mene. Naročito što e, to odražava puno toga što smo mi napisali u NHCR-u u našem izvješću Left in the Limbo, ostavljeni u zakopraznom prostoru. I E, dakle, e, ja ću najprije vam obrazložiti to izvještaj, onda ćemo podijeliti neke informacije i spomenuti vam još e, jednu studiju koju smo objavili, a ovu studiju koju sam već sada govorio možete naći u dvorani. Dakle, što smo ustanovili? Nema dovoljno kvalificiranog osoblja koji se bave izbjeglicama niti prevoditelja. E, ograničeni resursi nadležnih vlasti kao i proračunski problemi u nekim slučajevima koji se odražavaju na sekundarna, odnosno dodatne aspekte kao što su troškovi E, tiskanja nekih e, materijala ili pak prevoditelje. Na vlastima je da e, daju informacije i daju pojašnjenja. Informacijski materijal ponekad je previše složen i ne mogu ga podnositelj jezina potpunosti shvatiti. A razgovori se ne vode na dovoljno učinkovit način. Vrlo često se dovoljno ne usmjerava na prikupljanje podataka kako bi se točno ustvrdila nadležnost i isto tako informacije se često ne traže na proaktivan način. Što se tiče postupovne zaštite djece, postoje puno izazova koje smo ustanovili u ovoj studiji. Dakle, problemi su nedostatak uniformnosti postupka i isto tako različiti modaliteti prilikom primjene načela najboljeg interesa što rezultira različitim postupcima. Također, nedosljedno e, se pristupa pitanjima tutora, odnosno e, određene maloljetnika. Također nedostaje dovoljno dobra suradnja među državama članicama. Osim toga, e, vidjeli smo i probleme koji nisu usko vezani za Dublinsku uredbu. Što se tiče objedinjavanja obitelji, u studiji se uočavaju problemi kao što e, je da većina država članica prilikom svojih ispitivanja nedovoljno traži objedinivanje obitelji kad se radi o odraslim podnositeljima zahtjeva. E, nadalje, rokovi bez obzira e, koji se ne poštuju bez obzira na to mogu li se ljudi ujediniti sa svojim obiteljima ili ne. Zatim kašnjenja sa tim postupcima objedinjavanja obitelji i vrlo ograničeno tumačenje definicije obitelji što sprečava ljude da se objedine i isto tako nedostaju kriteriji i ne postoje isti kriteriji što se tiče pragova i isto tako definicija ovisnosti prema članku 16. U našoj studiji smo osim toga vidjeli da se često jako usko tumače e, odredbe, da nema diskrecionih odredbi, a isto tako da se pristup prema podnositeljima zahtjeva nije dosljedan i često ovisi o njihovim političkim stavovima. A e, sada i nekoliko preporuka iz naše studije. Prema e, mišljenju NHCR-a, uredba Dublin 3 može u kratkom roku, dok se ne reformira, e, pomoći objedinjavanju obitelji u Europskoj uniji i može im pomoći. Ako se izvoje dovoljna sredstva, uključujući i da se da dovoljna potpora bazama podataka. Što se tiče provedbe Dublinskog sustava, načina na koji se ono sada provodi, niti države članice, niti podnositelja oni nemaju dovoljno povjerenja u to. Rezultat toga je da i države članice nemaju međusobno povjerenja jedne u druge, pa onda je e, sam podnositelj azila ostavljen u nekakvom zrakopraznom prostoru. Dakle, treba imati te diskrecione odredbe koje će omogućiti objedinjivanje obitelji. E, postoje e, potreba da se promijeni sve ono što sprečava da se obitelji ponovno ujedinje. Postoje e, problemi, a e, da bi se oni riješili, UNHCR traži da se definicija obitelji tumači na jedan širi način Države članice morale bi također iskoristiti diskrecijno pravo kako bi omogućili da se obitelji ujedine i isto tako da zajamče temeljna prava. Trebaju se poštovati rokovi, na učinkovit način provoditi razgovori s podnositeljima zahtjeva i e, također na bolji način na osnovu tih podataka ustanoviti koja država članica mora ispitivati e, Um, i ba obrađivati pojedini slučaj sukladno Dublinskoj uredbi. To bi osim toga omogućilo bolje korištenje ljudskih i materijalnih sredstava, a isto tako bi pridonjelo i e, reformama. I traži se da se e, određene mjere podnesu što je prije moguće, čak i prije ulaganja zahtjeva i treba omogućiti e, glatke transfere sukladno Dublinu. Pokazalo se važnim da se u tom smislu ima e, časnika za vezu u drugoj državi članici. E, treba identificirati također i specifične potrebe samih podnositelja zahtjeva za azil i potrebno ih je odgovarajuće informirati i zaštititi. Potrebno je također razmjenjivati informacije kako bi se pravovremeno e, razmijenili podaci. Činjenica da nedostaje međusobnog razumijevanja i e, predstavlja uz usko tumačenje obitelji prepreku za objedinjivanje obitelji. E, treba ga učiniti prikladnim, treba uspostaviti mehanizme suradnje. Djeca mogu biti upletena u dugotrajne postupke, a da nemaju odgovarajuću potporu. Predmeti e, koji se odnose na djecu i zahtjeve za objedinjivanje u obitelji trebali bi dobiti prioritet treba dati adekvalnu pomoć e, kako bi se vodili postupci u najboljem interesu osobe, odnosno djeteta i e, pomogli pri objedinjavanju obitelji. To bi smanjilo troškove kako ljudske, tako i financijske što je prije moguće treba imenovati tutora djetetu čim jedno dijete, nepraćeno dijete dođe u neku državu članicu. I ta osoba mora biti prisutna u svakoj fazi postupka i paziti na najbolji interes djeteta. Tu ću stati. Ali e, moramo učiniti sve e, kako bismo imali određene preporuke e, i, i možete te preporuke također e, dobiti ovdje. Primjerice smo raspodijelili i stavili ovdje da se poslužite. Većina njih je već uzeta što je dobro, ali možete ih također naći. Te preporuke objavljene u siječnju možete ih pronaći na internetu. Hvala lijepa, da, da, ovo je vrlo značajan izvještaj što je napisao NHCR. Mi jako pratimo što radi UNHCR i zaista vrlo cijenimo što vi radite. A sada molim sve paneliste da se pridržavaju vremena. Sada je na redu Joanna Downing iz glavne uprave Home iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa i zahvaljujem e, zastupnici Keller što je organizirala ovaj značajan sastanak. A isto tako, na početku sastanka vi ste predsjedniče rekli da je Europska komisija započela s procjenom koja je dovela do toga da se 2016. da prijedlog revizije Dublinske uredbe. Nažalost, od onda se još uvijek nije uspio odogovoriti oko novog teksta. Ja ću govoriti o dva stupa način upravljanja postojeće Dublinske uredbe te isto tako problemi vezano za način na koji je osmišljena i kako funkcionira ova sadašnja uredba, a također i neke nove statistike. Što se upravljanja tiče, prema članku 36. postoji mogućnost administrativnih dogovora među državama članicama na bilateralnoj bazi vezano za Dublinsku uredbu kad se radi o razmjeni oficira za vezu ili pak pojednostavnjivanja postupaka, skraćivanja rokova e, vezana za pojedine zahtjeve. E, takvi dogovori moraju se objaviti komisiji i moraju biti sukladni samoj uredbi od 2016. godine. Za sada smo e, do sada smo bili obavješteni o pet takvih različitih dogovora. U okviru sadašnjeg Dublinske uredbe postoji odbor sukladno članku 44. prema uredbi eh, koja se zove dakle provedbena uredba, a osim toga komisija redovito organizira sastanke eh, eh, stručnjaka, to je takozvani kontaktni odbor gdje se rješavaju pitanja vezana za pravo, dakle tumačenje uredbe i pravne stečevine, naročito ako postoji različita tumačenja ili sporovi među državama članicama i pred sudom Europske unije. E, od 2015. E, taj se odbor sastaje jednom godišnje, ponekad i češće. Ponavljam za slučaj e, spora oko tumačenja. Mi pozivamo dakle na više suradnje kad se radi o pružanju dokaza i razmjeni dokaza među državama članicama. E, kontaktni odbor se bavi e, situacijama kada su osobe e, zatražile, odnosno podnijele zahtjeve u velikom broju država članica ili ako su se neregularno dva puta ulaze u dvije različite države članice i ako ima problema oko objedanjivanja obitelji kao što je danas o tome govorio e, grčki predstavnik. Isto tako druga pravila primjerice to pravilo lanca. Sukladno članku 37. poje postupak mirenja gdje se e, mogu na taj način rješavati e, sporovi među državama oko primjene te uredbe jedna zemlja dakle koja podnosi taj zahtjev treba željeti pribjeći tom postupku, ali i druga zemlja e, koja je u to uključena mora na to pristati. E, nije se često pribjegavalo tome e, jer se ili pitanje riješilo na drugi način ili zemlja koja nije uložila e, zahtjeve nije htjela pristati na postupak miranja. E, također e, sud je radio na stalnim revizijama podataka, a zatim radi se na suradnji među jedinicama zaduženim za Dublin, a platforma je pokrenuta u studenom 2016. godine gdje svi oni koji su uključeni u primjenu Dublinske uredbe e, mogu kontaktirati i razmjenjivati iskustva. Velik broj e, govornika danas govori o problemima, o načinu na koji je osmišljena uredba i kako se ona provodi. Evo par informacija o statističkim podacima vezanim za različite postupovne elemente unutar Dublinske uredbe, naročito e, kad se radi o e, dokazivanju i e, ponovnom vraćanju zahtjeva. Što se tiče sveukupnog broja prihvaćenih zahtjeva kako one koje 28 2012. na preko 94.000 2018. godine. Kako za one koji preuzimaju ili eh, vraćaju. A što se tiče transfera 2019. godine 9.000 transfera 25 tisuća transfera 2018. kao maksimalna brojka. Ako gledamo na transfere u odnosu na zahtjeve, vidimo da se iz godine u godinu te brojke jako mijenjaju, ali nikada ne prelazi udio 35% od 2012. godine, a 20% je bilo 2015. godine. 2018. godine udio je bio 26%. Ono što moram međutim naglasiti, a mislim da je to e, i Ekre naglasio, a to je da je zahtjev vezan za podnošenje molbe, dok je transfer vezan za jednu osobu. E, I e, broj zahtjeva nije nužno vezan uvijek za jednu osobu, jer jedna osoba može podnijeti zahtjev u velikom broju zemalja prije nego što jedna od njih odgovori na taj zahtjev. U tom smislu statistike ne pokazuju koliko više strukih podnošenja zahtjeva rezultira u konkretnim transferima. Druga stvar koju moramo naglasiti i koju smo već čuli jest udio između preuzimanja i e, vraćanja e, ovih zahtjeva. Zbog neučinkovitosti tu ima puno problema i e, neučinkovitosti Dublinske uredbe prihvaćenih povrataka broj se povećao sa 31.000 2012. E, godine. A što se tiče ponovnog prihvaćanja sa 7.000 na 30.000 od prilike od 2012. do 2018. godine. E, Povrat, zahtjevi za ponovnim preuzimanjem idu od prosjeku otprilike 75%. Osim toga i mislim e, da je, su to spomenuli e, mnogi predstavnici država članica, e, takve postupci vezani su za vremenske odgo, vremenske rokove koje se moraju poštovati kako za ulaganje i odgovaranje za zahtjeve, tako i za same transfere. Ako se to ne ispoštuje, onda e, sva ovlast e, prelazi na državu članicu koja nije reagirala na vrijeme, što stvara problema u cijelom sustavu, a isto tako e, pokreće zapravo želju za sekundarnim kretanjima. Što se tiče samih transfera prema našim procjenama, a mislim da je nekolicina ljudi danas o tome već govorila, vremenski rokovi za provedbu transfera jako se mijenjaju od 3 dana do 6 mjeseci. Neke države članice imaju problema s poštivanjem u potpunosti vremenskih rokova. A što se tiče procjena, 20 država članica je reklo da je to što ne znaju gdje je podnositelj zahtjeva i 18 e, mjeseci za transfer, da je to jedan od glavnih razloga za kašnjenja. A mislim da nam je to rekao danas i predstavnik Njemačke. Evo toliko što se tiče ažuriranja statističkih e, podataka vezano za provedbe Dublinske uredbe. Vrlo je jasno da kada gledamo kriterije da kojima se određuje koja je država članica odgovorna. E, uglavnom, e, kriteriji su vezani za dozvolu boravka i vizu e, za dugi boravak, da je to vrlo često u rukama države članice na vanjskoj granici i da to može dovesti do situacije gdje podnositelji molbi izbjegavaju dati otisak prstiju i to također tjera ljude na sekundarna kretanja. Što se tiče obiteljskog ujedinjavanja, tu isto nemamo dovoljno podataka. I sada ću stati što se tiče provedbe. Hvala vam lijepa što ćete stati jer moramo sada preći na sljedećeg panelistu, a to će biti gospodin Ward Loten koji predstavlja Ured za potporu azilu EASO. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i e, izvjestiteljici gospođi Keller. E, ovdje sam pozvan kako bi predstavio kako e, agencija podržava provedbu Dublina kroz praktične edukacije i izdavanje smjernica. Evo kratko ću, prema našoj uredbi o osnivanju uloga EAZA je podržati zajednički sustav, europski sustav azila i e, podržati države članice i dati e, operativnu podršku. I to je nešto što mi činimo e, u okviru rada na Dublinu. Konkretno rečeno, Imamo mrežu e, jedinica nadležnih za Dublin koju koristimo kako bismo promicali usklađenu praktičnu provedbu dublinskih postupaka. Ta mreža se sastoji od tridesetak E, dublinskih jedinica, 27 država članica, ali i Norveška, Švicarska i Lichtenstein također. I e, tu potičemo razmjenu praktičnih informacija, e, najboljih praksi među nacionalnim jedinicama i pridruženim zemljama. I podržava se i ideja uzamnog povjerenja koju smo već spominjali. Ova mreža uključuje i sastanke e, upravljačke skupine dva puta godišnje kako bi se omogućile rasprave o praktičnim pitanjima, ali imamo i tematske sastanke stručnjaka na različite teme kao što je primjerice djeca u okviru Dublina i oni omogućuju e, opsežnu raspravu oko toga kako države članice mogu surađivati bolje i ublažavati izazove. Što se tiče praktičnih izazova, nedavno smo imali EASO praktični vodič o provedbi uredbe Dublin 3, osobito o vođenju intervjua sa osobama i e, ocjeni osobnih potreba. A osim toga imamo i Dublinski program razmjene za e, koji također treba promicati uzajamno povjerenje, a omogućuje posjete državama članicama i posjete davlinskim jedinicama u drugim državama članicama kako bi se tamo pružila prilika da se uči iz primjera najbolje prakse i da se možda prispita vlastita praksa na određen način. E, također imamo i praktični vodič o najboljim interesima djeteta u postupku azila, pitanje određivanja najboljih interesa E, djeteta kao što je već e, su spomenuli i neke govornici, sve su to stvari koje imamo na našoj web stranici. što se tiče ovog praktičnog vodiča o provedbi urede Dublin 3, e, taj praktični vodič izradile su države članice u okviru radne skupine, ali dobili su inpite inpute e, referentne skupine. Cilj tog praktičnog vodiča je podržati svakodnevno funkcioniranje Dublinske jedinice, znači je osobe rade na Dublinskim postupcima, ocjenjuju dokaze, E, provode intervjue i tako dalje. je smjernice usredotočene su i na informacije koje se daju podnositelju zahtjeva u okviru tablina 3, a i osobni taj intervju, odnosno razgovor sa podnositeljem zahtjeva koji se provodi u okviru dablinskog postupka. Čuli smo već nekoliko puta, ocjena dokaza je ključan element i to je nešto što je i u fokusu e, tog praktičnog vodiča. Također imamo i edukacije o postupku e, u okviru Dublina, imamo i e, trenere, treninge za trenere, znači za osobe koje trebaju onda educirati nove članove osoblja koji rade na tim pitanjima i i pomoć za e, službenike u prvom kontaktu sa e, podnositeljima zahtjeva, znači kako najbolje identificirati da se radi u ranoj fazi o slučaju pogodnom za Dublin. E, također polaznici uče kako bolje surađivati sa dublinskim nadležnim tijelima radi provedbe poštenih postupaka. Još jedna stvar koja se možda ne spominje uvijek, ali mi pružamo operativnu podršku e, Grčkoj, Italiji, Malti i Cipru. U kontekstu te operativne podrške radimo i na pitanjima Dublina, znači u Italiji smo blisko surađivali sa Dublinskom e, jedinicom i podržavamo E, bolje e, otkrivanje i upravljanje davlinskim slučajevima. Također podržavamo standardizaciju upravljanja predmetima u okviru Dublina i dablinskih postupaka u Grčkoj. Također pružamo informacije podnositeljima zahtjeva. Zatim podržavamo pravovremeno identificiranje dablinskih predmeta, predmeta povoljnih za rješavanje u okviru Dublina, znači i podržavamo obradu zahtjeva. Na Malti i na Cipru e, radimo na izgradnji kapaciteta kroz e, angažiranje dublinskih stručnjaka i pružanje tehničke podrške dublinskim jedinicama. Mislim da ću stati već na ovome jer sam već iskoristio vrijeme, ali evo hvala što ste nam dali priliku da predstavimo svoje aktivnosti i operativnu podršku kako pridonosimo e, usklađenju prakse i provedbi Dublinske uredbe. Hvala. Hvala. Evo sada idemo na sljedeće paneliste. Sljedeća je Karen Mec, predstavnica organizacije Save the Children. Molim vas držite se vremena. Hvala. Evo još samo nekoliko minuta i skoro smo na kraju. Bilo mi je drago što mnogi govore o pravima djece, pravima djece bez pratnje jer iako su ovo pitanja koja nam često uzrokuju glavo bolje, bilo mi je drago pročitati uredbu Dublin 3 i vidjeti koliko je zaštitnih mehanizama uključeno za koje smo se izuzetno borili i nadam se da ćemo se i dalje boriti za te zaštitne mehanizme. Jedan od tri tražitelja azila koji dolaze u Europu su djeca E, između 2015. i 2019. oko 225 tisuća e, je bilo tražitelja azila koji su bili e, djeca bez pratnje, a 30 tisuća djece migranata je prijavljeno da, da, ne, da su nestali. To su sve izuzetno značajni podaci. Sada vidimo da vrlo veliki udio te djece nestaje u, e, u tom cijelom procesu. Ja ću objasniti što mi radimo na terenu, što smo uočili i, ka, uočili i kako je to vezano uz Dublin. E, mi radimo u Španjskoj Italiji, e, naša organizacija, znači Save the Children, isto tako i u Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje se djeca ne puštaju preko granice, odnosno odvrća ih se od prelaska te granice. Malo ću predstaviti što se točno događa. Mnogi su govorili o objedinjavanju obitelji, no ja ću reći što se događa prije objedinjavanja obitelji. Prva osoba e, s kojom će dijete doći u kontakt je osoba na granici, znači granični policajac e, koji igra vrlo veliku ulogu u zaštiti djece. Primjerice u Italiji E, nigerijske djevojke dolaze e, u Italiju i oni e, one govore policajcima da su stari starije od 18 godina zato što su im to rekli trgovci ljudima koji su ih do, do tamo i doveli. No, sasvim je jasno i očito da to nisu odrasli, već da, su, da se radi o maloljetnicama. E, također e, to igra ulogu u tome e, u registriranju ljudi. Mnogi koji recimo dolaze u Hrvatsku nemaju niti priliku biti registrirani, a i sve to gura djecu u ruke krijumčarima. Ja samo želim kroz to naglasiti važnost ovih postupaka i važnost registracije na dolasku. E, osim toga, e, kada govorimo o preveniranju sekundarnih kretanja, mi imamo e, dobru suradnju sa graničnom policijom, razdvajamo djecu i ranjive skupine i pokušavamo objasniti postupak, pokušavamo objasniti što je trgovanje ljudima, pokušavamo objasniti što je pravo na azil, kako se ostvaruje i to je bilo prilično djelotvorno u dobivanju povjerenja i sprečavanju sekundarnih kretanja. Što se tiče zaštita djece, jedno pitanje koje nije spomenuto je pitanje zastupanja ili skrbništva za tu djecu. To je isto pokriveno Dublinskom uredbom. Vidjeli smo određene e, napredak u po pitanju skrbništva e, maloljetnika bez pratnje. Više od 3000 e, skrbnika je imenovano, Grčka ima okvir za skrbništvo također. Međutim, tu postoje značajne nedostaci, taj okvir nije dobro proveden, u Španjskoj je bilo dosta izazova zbog činjenice da za skrbništvo zadužena regionalna vlada i e, direktor tih prihvatilišta je obično i skrbnih te djece. Znači različite su pitanja koje se pojavljuju. Važno je da se sustav skrbništva osnaži, bilo da radite sa dobrovoljnim skrbnicima ili profesionalnim partnerstvom. To je ključno kako bi se osiguralo da djeca budu zaštićena i da dobiju odgovarajuće informacije. Zamislite da ste dijete i da dođete e, i čak razumijete postupak, imate pristup skrbniku, sve dobro e, funkcionira, međutim imate člana obitelji u drugoj državi članici. E, može trajati do godinu dana, a vi to ni ne znate u tom trenutku, da dijete bude objedinjeno s obitelji. Mnogi su o tome govorili, ali ja, ja vas pozivam, pokušajte zamisliti kad ste dijete, što vam znači godina dana koliko je to e, vrijeme, dugačko vrijeme u e, životu djeteta. Ako krijumčar kaže tom djetetu pa ja ću e, te spojiti s obitelji za tjedan dana, oni će naravno na to pristati jer žele biti sa obitelji koje vjeruju ja znam da su situacija teška, da su pritisci različiti u različitim državama, Italija, Njemačka, Švedska i tako dalje, ali ja, doista je bitno kad govorimo o tim pitanjima da zaštita djece bude na prvom mjestu. Ono što želimo spomenuti kao važnu mjeru, iako nije pokrivena Dublinskom uredbom, je sustav e, premještanja. To je, taj sustav e, je e, doista važan bio, čak i za djecu i e, osobito kada govorimo o primještenju djece bez pratnje. Onog dana kada je taj program napušten, djeca su nestala iz naših centara u Italiji. Znači ovakva, e, ovakva pravila izgrađuju povjerenja. E, povjerenik Johansson govorio dosta o povjerenju među državama članicama i to je važno pitanje, no ako želite da ljudi koriste sustave koji postoje, oni moraju vjerovati tim sustavima. A meni se čini da to povjerenje sada ne postoji zato što sustavi ne funkcioniraju kako bi trebali. E, želimo osim toga naglasiti kako sve te stvari koje su ključne za sprječavanje nestanka migranata djece ili e, pokret za zaštitu djece e, kako je uključeno u Dublin 3 dosta je tu jamstava za maloljetnike i tako dalje i u članku 8 postoje i specifični kriteriji za maloljetnike. Znači u zakonodavstvu je sve postoji, ali je provedba problematična. Ono što e, preporučujemo je da osigura da se osnaže sustavi zaštite u Europskoj uniji. Dosta je naglaska na granicama i na sustavima izvan Europske unije, na sustave unutar Europske unije treba osnažiti. E, i e, zatim imamo graničnu policiju koja također igra vrlo važnu ulogu. Trebaju ih, treba ih na odgovarajući način educirati i moraju biti informirani o sustavima koje štite djecu. Što se tiče e, informacija za djecu dodjela, odnosno davanje takvih informacija je ključno, zatim pristup skrbniku i uklanjanje prepreka za objedinjavanje obitelji. Evo, to su sve stvari koje će pomoći izgradnji povjerenja u sustav i pomoći će sustavu da bolje funkcionira. Hvala. Hvala gospođo Mec. A sada idemo na zadnjeg panelista u ovom drugom krugu a to je profesor Francesco Majani koji e, predstavlja e, mrežu Seus. Maksimalno 9 ili 10 minuta, molim vas, e, treba nam i prostor za raspravu. Imamo još jedan, jedan sat i kao i u prvom panelu imamo izvjestitelje u sjeni i ostale koje će nešto reći. Hvala vam. Hvala na ovoj prilici da prezentiram. E, Zato molili su me da dam pregled e, sudske prakse. 19 je presuda izravno vezano uz tu uredbu i nekoliko koje su indirektno vezane. To je više od dvostrukog broja u, u odnosu na uredbu Dublin 2, što znači da uredba Dublin 3 E, zapravo obuhvaća brojne aktivnosti i otvara brojna pitanja koja su upućena sudu. E, pitanja upućena sudu su od onih e, pitanja vezanih uz ljudska prava pa sve do nekakvih detaljnih pitanja vezanih uz Dublinsku uredbu. Naravno, ja ne mogu detaljno sada ovdje prezentirati sudsku praksu, ali mogu predstaviti tri važna trenda u sudskoj praksi Europskog suda i oprostite mi što se neću zadržavati na nijansama, na detaljima. Prvi trend je viša razina zaštite. Karin Metz je odradila odličan posao kad je podsjetila da uredba Dublin 3 je mnogo e, više štiti pojedinačna prava i interese nego što je to bio slučaj sa Dublinom 2 a to je u velikoj mjeri e, rezultat e, zapravo angažmana Europskog parlamenta u preinaki ove direktive E, Europski sud e, uzima u obzir te promjene jer e, je te, ta preinake su promijenile način kako mi iščitavamo ovaj sustav. Ovaj sustav se sada tumači kao sustav u kojem je podnositelj zahtjeva važan čimbenik. Želim naglasiti da nema kontradikcije između naglašavanja prava i jamstava i osiguranja učinkovitosti. Zapravo E, jedna od stvari koju uzrokuje neučinkovitost Dublina jest da se e, podnositelji zahtjeva prisiljava da uđu u sustav koji ne razumiju e, i traži traži se od njih suradnja sa sustavom kako bi on bio učinkovitiji, a ne manje učinkovit. Druga stvar u sudskoj praksi je doktrina uravnoteženog uzajamnog povjerenja zapravo u okviru Dublina 2, a osobito u presudi Abdullahi imali smo ideju što bi to uzajemno povjerenje trebalo biti. E, znači da e, treba postojati mogućnost dokazivanja sustavne, sustavnog nedostatka i u okviru Europske konvencije o ljudskim pravima e, neke stvari suprotne su e, naš jamstvima koje postoje u sustavu ljudskih prava i mi to nastojimo e, korigirati u presudama kao što su Sike i Đavo. Đavo je i kritiziran i a i hvaljen, ovisi kako se čita, no jedna od e, ključnih pitanja u sustavu Dublina koji nije u dosegu e, suda, pitanje je što činiti sa podnositeljem zahtjeva koji žive u ekstremnom siromaštvu u, državama, u nekoj državi članici i pokušavaju otići u drugu državu članicu ne samo radi bolje budućnosti nego i radi boljih sadašnjih uvjeta života. Jedna od stvari koje sud pokušava je zadržati zadržati pravo u situaciji krize. Sud možete kritizirati ili hvaliti za to, no jedna jasna poruka koju je odaslao je da krizna situacija ne opravdava e, ne opravdava za obilaženje prava. Vi dovoljno je da pročitate presudu Džafari kako biste dobili sliku o čemu ja e, ovdje govorim a u drugim e, slučajevima je sud bio e, suočen sa proceduralnim e, prečacima koji su korišteni i praktična poruka suda jest da u svakom trenutku i u svim okolnostima odredbe uredbe moraju se poštivati i to je osobito relevantno sada kada je toliko veliki pritisak da se osigura poštivanje propisa na terenu, da se poštuju jamstva i zakonodavstva. Čuli smo da je e, praksa pushbacka i neformalna praksa e, je nešto što se sve više provodi i za obilaženje Dublinske uredbe, a poruka koju je sud odaslao koliko je to njegove moći jest da to nije u duhu e, zajedničkog sustava azila niti zakonodavstva o tom zajedničkom sustavu azila. I sada dolazim do završnih napomena. Općenito, iako sam možda ja oslikao jednu ružičastu sliku, e, ali u deset minuta morate odabrati što ćete reći. Bilo je tu dosta i, i e, onog trnovitog dijela, e, no općenito ja bih rekao da je doprinos pozitivan, no doprinos e, suda e, za Dublin 2 e, i nije bio tako pozitivan i mislim da je tu došlo do velikih promjena. Sudska praksa suda pokazuje da postoje načini da se Dublin 3 tumači na jedan humaniji način i želio bih naglasiti da te mogućnosti poboljšanja u u praksi podnošenja zahtjeva u svemu što se odnosi na zaštitu obiteljskog jedinstva i tako dalje treba koristiti i kako sud e, bude imao priliku pojasniti brojne aspekte Dublinske uredbe, a to je nešto što traje godinama, desetljećima u, e, što se tiče zajedničkog tržišta, to je desetljećima trebalo da se riješe neke stvari, ali e, po mom mišljenju ovo može pozitivno utjecati na učinkovitost, na djelotvornost. Možda marginalni učinak, ali E, svakako se ovo ide sve dublje u, e, u u taj sustav. Ja još imam tri minute, pa mi se čini da, da je dobro da e, se približim završnoj točki, a dobar sam u vremenu. E, sud e, daje možda pozitivan doprinos, ali sustav ne funkcionira i moramo ga reformirati. Ja ću izraziti ovdje sad nekoliko ideja koliko smo čuli o reformi Dublinskog sustava. Naravno, bilo bi dobro reformirati Dublinski sustav, no reforma mora biti reforma na bolje E, mi moramo osigurati e, da ne pogoršavamo situaciju, već da ju poboljšamo. I u ovom slučaju ja ću postaviti nekoliko pitanja. Kao prvo, e, da li bi bilo koji sustav raspodjele odgovornosti funkcionirao ako nismo, da, ako nismo dokazali da smo u stanju provoditi zajedničke standarde. Zar nisu prioritete tu malo drugačiji? Zar ne moramo prvo dokazati da možemo provoditi zajednički europski standard prije nego što pacijenta donesemo još jednom na kiruški stol? E, drugo, da li smo u stanju imati sustav e, preraspodjele koji će moći funkcionirati a gdje svaka država članica treba podržati e, troškove svakog e, marginalnog podnositelja zahtjeva, a ako nismo u stanju snositi te troškove zajedničke. To je to što daje negativne poticaje sudionicima u ovom sustavu i koje, e, to je ono što sprečava pošteno funkcioniranje Dublina. Još jedna poruka, zaboravimo nekakvi, nekako zakonodavno rješenje koje će riješiti sve probleme. Ne, sustav je previše kompleksan i mi ne možemo se odati iluziji da ćemo sa nekakvim zakonodavnim rješenjem riješiti sve probleme. E, ja vidim da postoji važna struja za poštenu distribuciju podnositelja zahtjeva i ko je protiv toga na papiru. E, no, pitanje je je li to uopće izvedivo na razini Europske unije premještati podnositelje zahtjeva stotine tisuća njih E, među državama članicama, a da se pritom e, ne e, riješi, dubinski ne riješi njihova suradnja. I zadnja točka je jedno naivno pitanje, a čuli smo to i u raspravi, zašto je sekundarno kretanje u fokusu? Ako pročitam članak 78 ugovora, ako kako ja razumijem fokus, Europa u cjelini e, e, poštuje svoju, zaštitu, e, svoju obvezu zaštite ako će brzo razmotriti zahtjeve i vratiti one koji nemaju pravo za zaštitu, integrirati one koji imaju pravo na zaštitu. Ako je sve to točno, onda poboljšanje naše sposobnosti da igramo ping pong među državama neće, neće pomoći puno u tome. Hvala. Hvala, profesore Majani. Nabrojili se čitav niz zanimljivih aspekata i na to će svakako reagirati zastupnici koji će sada uzeti odgovarajućim redu slijedom e, riječ. Prva je gospođa Keller. Hvala lijepa na svim ovim izlaganjima. E, zaista vam iskreno zahvaljujem što ste bili jako sažeti jer e, komplementarni aspekti koje ste E, predstavili omogućuje nam da dobijemo sliku općeg stanja stvari koja nije dobra. To su svi rekli, ali svatko je dao različite elemente analize i prijedloga. Dakle, zaista hvala lijepa. Svi ste vi stručnjaci za ovu temu i hvala vam što ste tako sažeto to predstavili. Najprije nekoliko primjedbi. Najprije zahvaljujem službi e, za e, studije Europskog parlamenta EPRS-u koji su zaista u vrlo kratkom roku izradili studiju koja će se objaviti krajem ovog tjedna. I to se nadodaje na izvrsnu studiju UNHCR-a objavljenu 2017. godine. Hvala dakle na svim tim podacima i brojkama koje uz njih idu i zaista hvala jer e, komisija nam e, nam nije dala recentne brojke pa sam se pomalo bila pogubila u tom smislu. E, dok e, ono što zovete take charge i take back, dakle e, kada se prihvaćaju ili vraćaju među državama članicama pojedini azilanti. Hvala onima koji su to predstavili na jasan način. Nekolicina vas govorila je o upravljanju, zraditi zajedno, uspostaviti povjerenje, imati sličnu vrstu analiza. E, hvala vam što ste nam dali e, prijedloge, konkretne prijedloge u tom smislu. Tematski e, se trebaju dakle sastajati oni koji rade na pitanjima Dublinske uredbe, međutim jednom godišnje zaista nije dovoljno često. Naročito kada bilateralni dogovori utječu na izmijenjen put određenih e, osoba. E, možda biste trebali više surađivati u tom smislu, iako već sada jako dobro surađujete. E, Europska komisija nam govori o kontaktnom odboru, što je izvrsno, ali sastanje jednom godišnje, ne znam je li to na razini problema. Predstavnici Save the Children ali i svi ostali su nam ukazali na pitanje maloljetnika. Sve nas se to posebno posebno dira je kolegica Kornelija, koja ne znam je li još ovdje, ali znam da se ona time posebno bavila. Što se tiče ove teme i više nego na drugim aspektima postoje veća razlika među državama članicama što je problematično. Radi se o pitanjima zaštite djeteta. Možete li nam dati konkretne prijedloge o tome kako da se situacija na tom planu poboljša? I za kraj, ako mi dopustite, izložila bih vam nešto u što sam duboko uvjerena. Tražila sam EPRS-u da radi na tome, oni još uvijek izrađuju studiju. Ne bismo li trebali bolje razumjeti životni put tih ljudi? I svjedočanstvo koje smo čuli danas ujutro na početku je bilo vrlo slikovito u tom smislu. Jer e, vidimo e, kakva je situacija ljudi koja je jedina bitna. Ljudi dolaze iz različitih zemalja, imaju različite životne dobi, različitu obiteljsku situaciju i tako dalje. Ne bismo li poznavajući taj životni put pojedinih osoba bolje uzeli u obzir e, stvarnost e, pa i vrijeme koje je na raspolaganju dakle, za svaku osobu. Hvala svima vama, hvala svakome od vas. Tek smo na početku ovog posla i svi prijedlozi za poboljšanjima jako su dobro došli. Gospodine Tobe, vi ste izvjestitelj u Sjeni za ovo pitanje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svima na doprinosa. Nama je vrlo korisno čuti mišljenja sa različitih stajališta. Ja sam iskreno uvjeren da ne postoji jedini lijek za sve, ali mi smo političari i imamo nadu u to jer očito je da treba uvesti neke promjene. Imam dva pitanja. Prvo, Pretpostavimo da želimo migracijsku politiku sa uredbom iz Dublina koja će doista pomoći ljudima koji imaju pravo na azil i razlikovati ih od ekonomskih migranata. Biste li se složili s time ili biste odbacili prijedlog koji bi išao u pravcu razmatranja zahtjeva za azilom izravno na vanjskim granicama? Biste li rekli da je to korisno ili smatrate da to ne bi donijelo rezultate? To je bilo prvo pitanje, dakle, o razmatranju zahtjeva izravno na vanjskim granicama. Drugo, svi znamo da komisija radi na novom prijedlogu i da će ga podastrijeti za dva tjedna. I ovdje je istaknuta potreba za reformom Dublina i znamo da postoji blokada u odnosima između različitih institucija, naročito u vijeću kada je riječ o obveznoj redistribuciji. I također u mandatnim pismima vidimo da je riječ o novim oblicima solidarnosti i možemo imati različita politička mišljenja o tome. Možda to i jest politički osjetljivo pitanje, no e, recimo da komisija iznese nove prijedloge u pogledu različitih oblika solidarnosti u zemljama članicama. I sad me zanima čuti e, što vi mislite da bi bilo korisno i što biste mogli prihvatiti kao prijedlog. U redu, hvala. U ime sid naš potpredsjednik eh, Bartolo, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svima koji su uzeli riječ na drugom panelu i hvala im na njihovim eh, naporima. čuo sam vrlo značajne brojke i podatke jer da oni omogućuju i rad. No kada je riječ o provedbi Dublina, pokazuje se neuspješnost ovog sustava, naročito u trenucima većeg priljeva imigranata. I zato imam dva pitanja, naročito za komisiju, o tome kako će izgledati novi pakt za migracije. Pretpostavljamo da se neće time predvidjeti mehanizam obaveznog prerazmještanja, ali kako predviđate preraspodjelu odgovornosti bez takvog mehanizma i kako ćete spriječiti to da odgovornost ponovno snose zemlje prvoga ulaska i naravno sa svim posljedičnim problemima. Također se govori o novom postupku screeninga osoba koje pristižu na granicu, ali kako ćete osigurati da svaka osoba bude pomno razmotrena i da se pravo na međunarodnu zaštitu neće oslabjeti i kako zamišljate uspostavu centra za prihvat u kojima e, imigranti ostaju čekati i blokirani su u očekivanju razrješenja postupka. Razmislite, možda je još vrijeme za to. Europska unija je najdemokratskija institucija na svijetu i e, ostvarimo zamisao osnivača, pokazujući to cijelom svijetu i to je osobni apel u moje vlastito ime kao osobe koja se 30 godina bavi pitanjem imigracija koja je pregledala različite leševe, koja je vidjela posljedice onoga što su pretrpjele te osobe. Nadam se da to nitko drugi neće vidjeti osim uma. Imamo naravno i srce koristimo srce i budimo ljudi. Evo, to je moja molba. Hvala. Hvala, gospodine Bartolo. Gospođa Tardino. Da, izvolite. Oprostite, ne vidim ime. Sardone, ok. Gospođa Sardone. Hvala. pregled koju komisija daje o imigraciji je jasan. Europska unija je dobra i rješava pitanje imigracije, ali to je samo bijedna propaganda, to možemo reći. Ovdje je jasno, ovdje smo iza zatvorenih vrata i tu možemo govoriti istinu. Kada je riječ o prihvatu imigracijama, bilo je samo neuspjeha. Dublinska uredba prebacuje odgovornost e, i troškove na zemlje poput Italije koje su onda prisiljene registrirati imigrante koji dolaze u te zemlje. Nadam se da će riječi predsjednice von der Leyen s početka saziva, početkom rujna imati određene posljedice. Činjenično gledamo, reforma Dublina se spriječava jer takozvane solidarne zemlje poput Francuske i Njemačke to blokiraju. Dakle, kažu da odgovara da je e, ova praksa zemlje prvog ulaska također e, i druge zemlje su bile neuspješne u premještaju, to se ticalo samo nekoliko desetaka migranata i tako dalje. Dakle, ako mi kažete da to nije istina, ja ću spremno saslušati, ali ovo su činjenice. U Italiji s promjenom e, na vlasti nakon Salvinija su e, iskrcaje povećani za 100%, vidim da mnogi sada odlaze. I u posljednjih nekoliko tjedana se govorilo o operaciji Sofija. Europska flota je iskrcala u proteklim godinama u Italiji 4500 migranata, a mi smo potrošili više od 200 milijuna eura za e, zbrinjavanje iskrbe. Samo želim postaviti nekoliko pitanja. Prvo, ne bi li imalo smisla spriječiti polaske umjesto da se uhičuju karole rakete i ne bi li imalo smisla e, osigurati i prihvat za tražitelja azila i spriječiti ekonomske migrante u centrima u Africi umjesto da ih se stalno poziva u Europu, općenito govorim. Ne bi li imalo više smisla da komisija doista ozbiljno shvati pitanje imigracije i da se prestane praviti da je dobra i solidarna, a onda prebacuje na Italiju i slične zemlje ukupne troškove i spašavanja i prihvata. Gospodin Karel. Hvala i ja bih eh, zahvalio različitim eh, govornicima, recimo predstavnici eh, ekra koji su govorili o tome da se nedovoljno uzimaju u obzir temeljna prava. Zatim eh, Dublinska uredba koja se preširoko i različito tumači u državama članicama kao i eh, činjenica da se kao pogrtni termin koristi riječ dublinizirati. Što se tiče podataka iz Europske komisije, moram vam reći jedno, pa to nisu samo brojke, iza toga se, su ljudi, a kada smo od 21 do 90, 2020 12. godine 21 tisuće je prešlo na 94. na 94 tisuće 2018. godine. Pogledajmo o kojim se postocima europskog stanovništva ovdje govori 0,001 posto pa to su minimalne brojke ne može li Europa prihvatiti te ljude na drugačiji način nego danas puno dostojanstvenije jer e, treba dakle sa 0,01% smo prešli na 0,06% Dakle, kada sagledamo te brojke i svedemo ih na broj stanovnika, moramo postupiti drugačije. Pogledajmo primjer Francuske. 2016. godine u okviru Dublina smo vratili 1200 ljudi, a primili smo 1253 osobe dakle, u osnovi odbili smo 1293 osobe, dakle razlika je 43%, a mi dovodimo u pitanje Dublinski sustav i njegovu humanost. Radilo se o osobama koje nisu htjele ići u Fransku, već negdje drugdje. A ono što bi trebalo prvenstveno prevladati jest pravo djeteta. Mislim da i svi moramo preuzeti našu odgovornost, uključujući nas u Europskom parlamentu. Gospođa Ernst ima riječ. E, da, ja sam slušala sve e, prethodne govornike i to vrlo pozorno. Imam sljedeće pitanje. E, jedna važna tema za mene je objedinjavanje obitelji. Objedinjavanje obitelji je u Njemačkoj je nekako riješeno proizvoljno, reklo, rečeno je tisuću eh, obitelji mjesečno treba objediniti i tako dalje. Ja bih željela znati, znači kod ove važne teme, kada je riječ o dobrobiti djece, objedinavanje obitelji, što po vašem mišljenju mora eh, biti uređeno u novoj uredbi? Mnogo toga je navedeno, no mene zanima e, čisto iz zakonodavnog motrišta. Druga e, stvar koja me zanima su e, države članice koje su opterećene na vanjskim granicama Europske unije, to je sve istina naravno, i mi moramo imati na umu potrebe država na vanjskim granicama Europske unije i stvari ne mogu funkcionirati tako kako sada funkcioniraju, no interesi e, izbjeglica, pravo na informiranje, pravo na žalbu, e, koje su vaši prijedlozi, što su stvari koje mislite da doista moramo urediti kako bismo osigurali pošteni postupak, ne samo u odnosu na države članice koje se opterećuju, već i u odnosu na same izbjeglice. I te formulacije treba nam screening, treba nam preliminarni pregled na vanjskoj granici. Moram priznati da ja tu doista mm, imam problema s tim, jer ne znam kako bi se to trebalo odviti. I to je pitanje svima. Smatrate li da je tako nešto ispravno, da ima smisla uopće, izvedivo i ako je izvedivo, što mislite da su onda pretpostavke da se to provede e, kako bi bilo moguće pošteno postupanje sa izbjeglicama? Okay. U redu. Vidim da su se još neki javili za riječ. Izvolite, gospodin Deli na jednu minutu. Imam samo kratko pitanje za gospodina Lutina iz EASO-a. Jeste li razmotrili mogućnost širenja baze podataka i na zemlje Zapadnog Balkana zbog očitih razloga, odnosno zapadno-balkanske rute? I osim toga, Neću sada spominjati Švicarsku i sve ostale te zemlje, ali mogli bismo od njih zatražiti praktičnu pomoć, tehničku pomoć e, i s njima razmijeniti najbolje prakse i to bi bilo vrlo korisno, naročito za zemlje kandidatkinje, budući da su one već pokrenule pregovore u poglavlju 24. sa Europskom unijom, tako da bi se mogle uskladiti već sa pravnim okvirom Europske unije. Hvala. Još se netko javio za riječ? Izvolite. Mnogo sam naučio iz eh, rasprave. Imamo potpunu usklađenost u mišljenjima u Europskoj uniji i o tome da trebamo više granata bolje prihvatiti. Socijalistička stranka predstavlja emigraciju kao neizbježnu pojavu, ali 80% tih imigranata su mladi muškarci. Evo nekoliko primjera onoga što ti mladi muškarci čine kada dođu. Gospodin Saik Tufik, marokanac koji stanuje u Antwerpenu, prostituira maloljetnike i silovao je 14-godišnju djevojčicu, tri godine zatvora. Zatim prošle godine jedan sirijski azilant je optužen za nasilje i za ubojstvo Ane Blanes. Evo, to je stvarnost o kojoj govorimo. No, no, no. I will ask my... Ne, ja ću postaviti pitanje. Gospodin. Gospođo Demec, to je stvarna situacija. E, predsjednik poziva na pristojnost. E, ja samo govorim svoje mišljenje kao zastupnik. I moje konkretno pitanje je sljedeće. vidim da se još neki zastupnici javljaju za riječ. Želite li se nadovezati na neke od ovih napomena? jer e, ja se nastojim e, držati zadanog vremena. Kao prvo, gospodine predsjedniče, nisam sigurna, ali možda ćete vi potvrditi da je protivno e, poslovniku imati zastavicu na stolu. Dakle, molim da se ukloni ta zastavica. Ne znam na koji se članak poslovnika moram pozvati, ali prosjedujem protiv veze koju uspostavlja kolega između migracija i silovanja žena. To je odvratno i to se kosi s našim vrijednostima. Frau Ernst, Ernst, htjeli ste komentirati? da, htjela sam reći isto. Evo, podsjećam e, kao i na plenarnoj da, gospodine Van budete pristojni. Dakle, zastupnici ne smiju ometati e, rad u vijećnici, moraju se pristojno ponašati i ne smiju isticati zastavice. Želim postaviti svoje pitanje. Gospodine Van de zamoljeni ste da ne ističete zastavice.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 Stalno vas upozoravamo da ne ističete zastavice u prostorijama parlamenta, u salama za sastanke. I ovaj članak poslovnika koji se upravo citirao on se odnosi na vas. Dakle, nema isticanja zastavica. Molim vas, eh, ponašajte se kao i ostali. Smijem li odgovoriti? gospodin Verhofstadt smije isticati europsku zastavu. Ne prihvaćam kaznu. Predsjednik kaže, to je kraj priče. Ometate red i e, protivite se pravila e, pravilima dobrog ponašanja. Gospodin Panagiotis e, u ime Europskog socijalnog i gospodarskog odbora. Izvolite. Gospodin Panagiotis. Hvala. Ja sam Panagiotis Gofas eh, i član sam EGSO-a. Eh, Hvala vam na riječi. Eh, želim istaknuti nekoliko pitanja. Pozorno sam saslušao sve govornike i ovo pitanje koje je tema ove rasprave smatram da je važno. Trebamo iznaći zajednička rješenja i zajednički pristupiti ovim problemama. Treba cijelo pitanje sagledati sa pravnog stajališta, ali i emotivne reakcije koje ono izaziva. Nismo još odlučili i želimo li u Europi migrante uopće, jesu li nam oni potrebni ili pretpostavljamo li jednostavno da u Europskoj uniji trebamo zadržati samo postojeći broj imigranata. O tome trebamo odlučiti i onda trebamo razlikovati između imigranata i izbjeglica, jer e, stalno se ističe pitanje izbjeglica. Tko su izbjeglice? Osobe koje su prisilno napustile zemlju zbog sukoba, klimatskih promjena ili financijskih problema. Jesu li to izbjeglice? još uvijek nismo odredili točno tko su izbjeglice. I pitanje koje proizlazi iz toga je onda tko ima pravo ostati. Jer, kao što kažemo, oni koji imaju pravo ostati su oni koji imaju pravo na azil. Tko su ti ljudi? Izbjeglice. Dakle, je li ovo začarani krug u kojem ne možemo iznaći rješenje, a to rješenje vrlo ispravno predlažu prethodni govornici. Dakle, ako neka osoba nema pravo ostati, i ako je se nekamo vraća, kamo ćemo je vratiti u zemlju prvog ulaska ili u zemlju prije toga, u Tursku ili možda u neku afričku zemlju ili u zemlju porijekla. I tko će se pobrinuti za povratak te osobe, zemlja prvog ulaska, Europska unija ili tko treći? Ako je riječ o zemlji prvog ulaska, ponekad e, ta zemlja ne može imati sporazum sa trećim zemljama poput Afganistana ili Pakistana za prihvat tih ljudi. To su ta pitanja. Evo, mislim da trebamo dati riječ e, panelistima da odgovore na pitanja. Dakle, idemo prema prethodnom e, redoslijedu. Prva je bila gospođa Catherine Wallard. No, and Stavros Georgopoulos. I gospodin Papa Georgopoulos. Hvala, evo da odgovorim na neka pitanja koja odgovaraju na pitanje što zapravo iščekujemo. Znamo da su stotine organizacija e, civilnog društva potpisale izjavu u kojoj stoji što žele u tom paktu, dakle kao prvo obvezujući ili prošireni postupak na granici, kao što su istaknuli neki zastupnici, što eh, eh, ako se do toga eh, dođe, onda bi to bio loš postupak i da bi to dovelo do masovnog zadržavanja osoba na granicama, naročito onih koji se ne mogu vratiti, zato jer razlozi mogućnosti povratka su u zemlji porijekla. Također e, to povećava i odgovornost zemalja koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije. Osim toga, izbjeglice bi najviše trpjeli uslijed takve situacije, zato jer njima najviše traži, treba zaštita. Zato predlažemo da se stavi naglasak na e, pridržavanju i poštivanju postojećeg prava o azilu sa isključenjem Dublina, dakle postupci prihvata, kvalifikacija i naravno tu postoje također i nedostaci u provedbi koje smo prepoznali i također treba riješiti pitanje daljnjeg kretanja, poboljšanjem pridržavanja u donošenju odluka. Također treba odgovoriti na pitanje e, preraspodjele odgovornosti. U međuvremenu privremene mjere solidarnosti, plan premješanja koji smo predložili temeljem članka 17. za preuzimanje odgovornosti i političke odluke koje e, će se odnositi naročito na pridržavanje potrebe za zaštitom ljudskih prava i također tu se diskrecijski e, mogućnosti mogu protumačiti različito u različitim zemljama članicama i također treba eh, razlikovati imigranata, eh, između imigranata koji imaju pravo na azil i onih koji nemaju. Dakle, Evo, to bi bila naša alternativna vizija za eh, moguće rješenje umjesto ovog pogađanja i neprikladnih mjera solidarnosti i također jačanja potpore za obvezujući postupak na granicama. It's your Alexander de Chaloux for your response. Thank you very much. Um, just uh, in relation to Ms. Keller's points around the inclusion of... Um... Evo, samo da se nadovežem uh, na uh, pitanje ljudi koji su u postupku Dublina, dakle to se tiče sada više od 120 e, podnositelja zahtjeva. I kada je riječ o novom sporazumu, ja bih također spomenuo da UNHCR želi da se da prednost e, ujedinjavanju obitelji i u drugom redu prema našem dokumentu iz siječnja 2020. godine o novom paktu mi ne smatramo da bi postupci na granicama trebali biti obvezujući i kao alternativu postupku prihvatljivosti nudimo ubrzani, pojednostavljeni postupak za procjenu i očito utemeljenih i neutemeljenih zahtjeva i uz razgovor e, sa podnositeljima zahtjeva i procjenu merituma. Dakle, bez obzira na prirodu ulaska ili boravka u zemlji azila kao što se navodi u dokumentu eh, Fair and Fast jedne druge organizacije iz sredine 2018. godine. To vam mogu proslijediti ako želite. Kada je riječ o prebacivanju ili raspodjeli odgovornosti, preporučujemo da one zemlje članice koje imaju nesrazmjerni priljev eh, trebaju dobiti potporu kroz europske mjere solidarnosti i moglo bi se razviti instrumentarij u tom smislu koji će navesti e, oblike solidarnosti koje zemlje članice mogu pružiti jedne drugima, što recimo može značiti potpora sustavu prihvata i sustavu azila ili financijsku potporu i e, doprinose europskim agencijama i na kraju to može uključiti i mjere u vanjskoj i unutarnjoj dimenziji i u tom smislu bilo bi važno da vanjska dimenzija ne dobije prednost nad domaćim pitanjima solidarnosti unutar Europske unije. Hvala, e, gospođa e, Jordan Manjin iz Europske komisije. Data, um, Hvala lijepo. Ove podaci koje sam citirala su podaci Eurostata. Mogu vam nešto e, više o tome proslijediti, ali ovaj pomak sa 28 tisuća na 94 tisuće je također sukladan pomaka u brojkama vezana je za dolascima. E, isto tako imali smo dva sastanka odbora 2015. za te kontaktne odbore, ali od 2016. godine se puno usmjerilo na prijedlog reforme. E, Podpredsjednik Skinas i e, e, povjerenica Johansen ide u različite države i organizirali su velik broj bilateralnih posjeta i sastanaka, a do kraja veljače, odnosno kroz nekoliko tjedana će se završiti s tom serijom sastanaka koje su vrlo važne kako bi se shvatile stavovi država članica vezanim za budući pakt o kojem sada ne mogu više ništa reći. Ali e, pakt bi se trebao odnositi na pitanja migracije i azila na jedan sveobuhvatni način i na način da radi na europskom jedinstvu i isto tako da mnogi dijelovi toga ne budu e, dobrovoljni. Evo, to je sve što mogu sada reći. A hvala sada predstavnike ASA. Pitanje gospođe Keller o tome što još možemo učiniti. E, moram samo reći da smo se mi sastali više od to dva puta godišnje. Imamo i upravni odbor. Za ovu godinu već imamo organizirana četiri tematska sastanka i imamo dva programa razmjene. Dakle, imamo dosta toga što se e, radi a svaki puta su tu uključene i države članice i pokušavamo stvari svesti na tu stručnu, tehničku razinu, a isto tako izdajemo i praktične e, priručnike i smjernice, ovaj e, kojih smo nedavno izdali je od prošle godine i nadamo se da će ih se koristiti. Te smjernice nisu obvezatne, ali imaju ipak određeni autoritet budući da su izrađene u suradnji s državama članica. Međutim, nemamo mogućnosti to doslovno obvezno nadzirati. To je tek jedna od e, tih mekih mjera. Što se tiče proširenja na zemlje kandidatkinje Zapadnog Balkana, imamo e, puno suradnje s tima po pitanju sustava azila imigracije, ali oni nisu eh, obuhvaćeni Dublinskom uredbom. Mi više radimo na planiranju kapaciteta vezano za postupke eh, azila i sve to u svjetlu budućeg eh, ulaska u Europsku uniju. Hvala sada Karen Metz iz organizacije Save the Children. Hvala lijepa i hvala što izražavate interes za djecu, stvarnu djecu s kojima svakodnevno radimo. Po pitanju solidarnosti, e, prvo što je potrebno pokazati solidarnost jest usklađivanje samih sustava. To bi bilo jako važno. Fond za integraciju i migracije bi nam jako mogao pomoći jer neke države članice ne žele ojačati <clears throat> i uskladite sustave migracije i zato je važno da Europski parlament nadzire situaciju a naročito je važno i da surađujete s udrugama koje zaista djeluju na terenu i koje pomažu povećanju stupnje zaštite. Drugo što se treba reći jest da je prijedlog Dublina 4 već učinio neke pomake u smislu bolje zaštite djece, primjerice brzo ujedinjavanje obitelji. A osim toga organiziran jedan program kojem je <clears throat> su recimo e, Velika Britanija iz Grčke i Italije e, neku djecu primila jer je to bio dokaz da se zaista e, moglo uzeti u obzir e, najveći interes djeteta. Solidarnost je također ključna i mm, nadalje što se tiče vanjske dimenzije, mi radimo i u Tunisu, u Bosni i Hercegovini i Srbiji. I e, nema e, ničeg lošeg u tome da se ojača sustav zaštite u trećim zemljama, ali oni e, moraju i to je najvažnije znati obrađivati te sustave i dati pristup ljudima e, sustavu traženja azila. To je u Bosni i Hercegovini naročito bio problem. Moramo dakle omogućiti da do toga dođe. Što se tiče povrataka djece kućama, mi radimo u Afganistanu i e, kada se djeca vraćaju u Afganistan, mi smo napisali izvještaje o tome. <clears throat> Je to sigurno mjesto gdje se djeca mogu vratiti. I ljudi općenito u Pakistanu i e, Iraku sada se samo jačaju tenzije i sukobi. A moramo uzeti u obzir dakle te aspekte kada želimo da ljudi odu iz Europske unije. A drugi aspekt i posljednji koji želim dodati jeste da su to suverene države. Hvala sada profesor Majani. Počet ću od onoga što je rekla izvjestiteljica i njezina primjedba. Ne bismo li bolje trebali shvatiti životni put tih ljudi kako bi sve ovo bolje funkcioniralo. Apsolutno da, jedan od problema Dublinske uredbe je da je napravljeno da radi na masovnim, gotovo automatskim e, razinama. A taj sustav još nije za sada dobro opremljen. Nije to nužno pitanje službe koje se bave Dublinom u pojedinim zemljama. Oni e, ljudi koji su tamo žele raditi dobro ali ljudi e, žele raditi brzo i automatski i onda to stvara puno problema, nedostatak povjerenja, dodatne troškove i tako dalje. Pitanje gospodina Tobiasa. E, a e, mislim da se to odnosi i na mnoge pitanje mnogih drugih zastupnika. Ako bi se situacija pregledavala na granicama, da li bi se tu moglo lučiti ekonomske migrante od izbjeglica? Pa to se radi putem postupka traženja azila. On upravo zato postoji. Staviti taj e, postupak na granice ne rješava problem, on ga jednostavno prebacuje na neko drugo mjesto. Naravno da se to može obaviti na granicama, ali tu ima puno problema. E, što ćete napraviti da izbjegnete masovno zadržavanje ljudi e, u lošim uvjetima? To je logistički problem a ne konceptualni problem. Što ćete napraviti da stvari tako ne završe? I drugo, tko će to platiti? Da li države na granicama moraju plaćati za e, obrađivanje zahtjeva za azil u Europi? Nema razloga da to bude tako. Bili Evropska unija trebala pokriti te troškove? Treba jako dobro razmotriti kako bi se to napravilo i što na kraju raditi s onima za koje se ustanovi da im treba zaštita. Što će s njima? biti? Da li oni mogu birati kamo će ići ili će ih se poslati na neko mjesto za koje nisu nikad prije čuli? Dakle, to vaše pitanje zapravo izaziva velik broj pitanja koje treba proučiti, ali to samo po sebi nije rješenje problema. Ako mi mislimo o tome da treba pročistiti situaciju, pročešati prije zatraživanja azila. Ja sam radio u Švicarskoj i oni su pročišljavali stalno i gledali da nitko ne ostane dvije godine e, za redom u situaciji da, da niko ne bi bio drugdje i e, da e, i iznašli su masu razloga iz kojih neki zahtjev ne bi bio prihvatljiv i na kraju su shvatili da je zapravo to jako loše, da je puno bolje prihvatiti velik broj molbi i onda ih rješavati umjesto suprotno jer to možda možemo mi krenuti na krivi put. Što se tiče pitanja kako poboljšati solidarnost, to je ogromno pitanje na koje se teško može odgovoriti na jednu minutu. Ja sam puno pisao na tu temu i rado ću vašem tajništvu dati reference mojih radova. Neke sam napisao i za europski problem ali kako su smanjili troškove i vrijeme koje je potrebno od trenutka kada neki tražitelj e, podnositelj zahtjeva dođe i kada dobije odgovor. Prema pravilima UNHCR-a od prije 20 godina e, prijavu e, se prijava se obrađuje tamo gdje je uložena. U protivnom osobu možete prebaciti tamo gdje je obitelj ili u neku državu koja e, ima manji broj podnositelja zahtjeva, ali ono što je nužno uz napomenu koja tu stoji uz pristanak te osobe, to je ključ svega. E, naravno, e, trebalo bi dakle uravnotežiti i odgovornosti i troškove, ali zato postoji europski proračun, zar ne? A ovo što se sada pokriva je daleko od onoga što je potrebno za obradu svih tih e, spisa i zahtjeva. Što ne bi trebalo biti tako. I za kraj, e, jedno od stvari koje jako brine podnositelji molbi da će zauvijek biti blokirani na nekom mjestu za koje nikad nisu čuli, gdje nemaju nikoga, ne poznaju nikoga ali bilo bi bolje kada im se bi im se zajamčilo da bi ih poslali nekamo gdje će imati neke veze gdje ćete moći dobiti posao. Pa zar pročitajmo ono što stoji u članku 17. Sve ovo je moje mišljenje, ja sam možda u krivu, možemo svemu ome raspravljati. I za kraj odgovor gospođi Ernst na pitanje odredbi vezani za objedinjavanje obitelji. Novi prijedlog uredbe je vrlo jasan po tom smislu da se te odredbe e, prošire kako bi se mogle primjenjivati ne samo u izuzetnim slučajevima prije svega e, i isto tako da imamo jasnija pravila vođenja e, evidencije i dokaza ali potencijal Dublina 3 i provedbe uredbe već je dovoljno širok da bi se situacija mogla poboljšati. Oprostit ću sada sam sebe malo reklamirati, ali to kažem iz određenog razloga. Upravo sam javio studiju za UNHCR i za Sviskor e, upravo nešto o studiju, dakle o, o tumačenjima definicija obitelji. Jednostavno ima puno doktrina koji spriječavaju da se odredbe koje se odnose na obitelj dobro primjenjuju, a mogle bi se drugčijim tumačenjem puno šire primjenjivati. Hvala. Bez obzira na broj e, zastupnika koji su sada preostali, još ostali ovdje u dvorani. Mi nastavljamo s radom u 15 radi. predsjednica eh, komisije povjerenica Jurova i gospodin Hinas a što će biti vrlo važni sastanci. A između toga, za vrijeme ručka, sastanak koordinatora. Ali sada dajem riječ gospođi Keller da zaključi jutrošnju raspravu. Gospođo Keller, maksimalno pet minuta. Hvala lijepa predsjedniče, zahvaljujem svakom sudioniku, e, zahvaljujem e, e, kako zastupnicima, tako dužnosnicima Europskog parlamenta koji su pripremili ovu saslušanje i želim naglasiti ono što je zaista dobro, naime da svi su zaista htjeli izložiti svoje znanje i iskustvo i iznijeli su želju da svi žele poboljšati situaciju i raditi zajedno. Svi su spremni na suradnju i zaista mislim da je to jako lijepo. I svi koji radimo na ovom izvješću također rade u tom dobrom duhu suradnje. Izvojit ću par stvari među različitima koji su danas rekli. Dakle, upravljanje treba zajedno raditi, češće raditi zajedno, jer to će omogućiti povjerenje. Mnogi među vama su naglasili pitanje povjerenja. Zatim, nešto što ja jako vjerujem, da treba raditi na razlozima glavnih migracijskih tokova i treba razmisliti kako bolje objediniti obitelji E, zatim e, treba vidjeti e, jesu li ljudi kvalificirani ili nisu, dakle njihovo profesionalno obrazovanje. Također definirati vremenske rokove, jer vrijeme različito tumačimo. Ima dobro vrijeme koje se koristi kad se razmišlja o nekoj situaciji, a postoji i loše vrijeme, to ono izgubljeno vrijeme kada se akumuliraju kašnjenja. Evo, to je bilo tek nekoliko primjedbi. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste omogućili da organiziramo saslušanje danas ujutro. Nismo još, eh, još smo jako daleko od toga da završimo raditi na ovu temu, ali hvala vam svima na energiji eh, koji i napravima koji ulaže da se ovo riješi. Hvala vama, gospođo Keller, vi ste izvjestiteljica i jasno je da je ovo izuzetno važna tema. E, odbor Libe je s velikim ponosom radio na tu temu i zato smo ovom saslušanju, ovom posebnom i važnom saslušanju posvetili cijelo jutro. Pozvićam vas sada Dakle, ovdje nastavljamo u 15 sati za sve sudionike, a koordinatore podsjećam da sada počinje sastanak koordinatora.